Dear colleagues, we are going to start. Poštovani kolege, započnimo. Dobro jutro svima. Najprije ćemo usvojiti dnevni red. Nema, nema prigovora. A ako nema prigovora, znači da je dnevni red usvojen. Evo nekoliko najava imamo. Kao i obično, imamo prevođenje na 22 jezika. E, dokumenti i svi fajlovi e, vezano za ovaj sastanak e, možete ih naći na internetu, na vašim portalima i također idemo preko web streaminga. U podne ćemo imati ceremoniju potpisivanja okolišne politike Europskog parlamenta. Prisutan će biti i predsjednik Europskog parlamenta i glavni tajnik eh, gospodin Vele, tako da vas molim da ostanete u ovoj prostoriji kako bismo mogli održati tu svečanost potpisivanja sa što većim brojem zastupnika koliko je to moguće. I drugo što sam želio reći jeste to da ćemo sutra upriličiti koktel, odnosno prijem koji organiziraju agencije a, koje surađuju sa Envijem. To će biti sutra u 12.30 i održat ćemo također i razmjenu gledišta. Dakle, to je sutra u 12.30. Idemo na sada na treću točku dnevnog reda. Riječ je o preporukama koordinatora. Dobili ste preporuke koordinatora i ako nemate nikakve prigovore, onda su te preporuke usvojene. To isto vrijedi i za zapisnik e, prethodnog sastanka odbora. Nije bilo prigovora. Ako nema prigovora, usvojen je. E sada nekoliko vijesti o trijalogu koji je u tijeku. Prvi se odnosi na kvalitetu vode koja je namijenjena potrošnji, ljudskoj potrošnji. Evo sada ću vam pročitati gdje se nalazimo u ovom, u ovom procesu. E, dakle, drugi trijalog o preinaci direktive o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju. Dakle, parlament i vijeće su napravili napredak vezano za prva dva klastera. Dakle, prije svega pristup koji se temelje na rizicima i pitanje parameta, vrijednosti parametara i praćenja. neke elemente još uvijek treba finalizirati na tehničkoj razini, dok ima još nekoliko osjetljivih političkih pitanja o kojima će se tek pregovarati u okviru trijaloga. Dakle, prva razmjena gledišta održat će se nakon prezentacije komisije i procjene pristupa vijeća a kada je riječ o materijalima koji dolaze u kontakt e, s vodom. I sljedeći trijalog je predviđen za 19. 19. studenog. Drugi trijalog koji je također u tijeku, a to je trijalog o uredbi o taksonomiji, Dakle, radi se zapravo o okviru za olakšavanje održivog ulaganja. Radi se o nečemu čime se bave Envi i Ekon. Dakle, dakle, prvi trijalog vezano za uredbu o taksonomiji. Tu su parlamenti vijeće iznijeli glavne elemente vezano za njihov mandat. Istaknuli su najvažnije elemente, kao što je, na primjer, poveznica između ovog dosija, dakle taksonomije e, i uredbe o E, objavljivanju. Komisija je dala svoju reakciju na izjave parlamenta i vijeće i naglasila je najvažnije elemente, a to je upravljanje i datum primjene novih odredbi. Sljedeći trijalog održat će se večeras, dakle to će biti drugi trijalog u nizu od četiri trijaloga koji su predviđeni. Sada prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Riječ je o kopu 15. Održat ćemo raspravu o rezoluciji. Rok za amandmane nakon rasprave jest sutra, sutra u 11 sati. Sada ću dati riječ na dvije minute svakom od su izvjestitelja iz relevantnih klubova. Počinjemo sa pučanima Agnes Evren. Merci, monsieur. Hvala, predsjedniče. Jedan milijun. To je broj vrsta kojima prijeti izumiranje od 8 milijuna vrsta koje postoje na zemlji. Dakle, jedan milijun to je jako puno. I to će Ukoliko dozvolimo izumiranje jedne milijune vrste, to će imati utjecaja i na naš način života, na naše zdravlje i na čitavu planetu. Dakle, sirovine, energija, sve je to jako važno zato što bioraznolikost izravno utječe na kvalitetu našeg, našeg života. Moramo se boriti protiv klimatskih promjena. Bio, biološka raznolikost je drugim riječima nezamjenjiva. Ljudska djelatnost je u velikoj mjeri odgovorna za izumiranje vrsta i s obzirom na tu činjenicu mi, danas, e, mi se danas nalazimo u situaciji da možemo doista razočaravajuće podatke iznijeti. Dakle, problem je u tome što nemamo strategiju bioraznolikosti, nemamo ciljeve i kako ćemo to objasniti našim mladima. Dakle, situacija je hitna i jako je važno da očuvanje bioraznolikosti postane prioritet, baš kao što je prioritet postala borba protiv klimatskih promjena. Dakle, to je ambicija koju Europska unija mora slijediti i koju mora naglasiti na kopu 11 u Kini. I a, Dakle, taj sporazum mora biti ekvivalent sporazumu koji smo sklopili o Kini. I također moramo voditi računa da potpisane i ciljeve oko kojih smo se svi dogovorili, da ih svi poštuju. Također moramo imati pokazatelje, oni moraju biti mjerljivi i u tom duhu moramo nastaviti raditi zajedno, drage kolege. Moramo raditi, svi klubovi moraju biti uključeni u to, moramo biti ambiciozni i Europski parlament će, Europski parlament mora biti prva institucija koja će govoriti o ovoj temi. u ime SDA Cezar Luena. Dobro jutro svima. Kao, kao što je rekla kolegica iz Pučana, mi ne možemo biti indiferentni kada je riječ o ovoj vrlo ozbiljnoj temi. Kriza bioraznolikosti je prisutna. Pogledajte koje su, kakve su brojke. Više od jedan milijun vrsta e, je e, pod prijetnjom izumiranja. Dakle, mi moramo biti ambiciozni, moramo imati ambiciozne ciljeve. Moramo iskoristiti COP15 u Kini kako bismo učinili sve što je moguće da sačuvamo bioraznolikost. Osim toga, Mislim da moramo povisiti našu ambiciju kada je riječ o zaštićenim područjima. 30% danas, 30% planete do 2030. i 50 do 2050. godine mora biti zaštićeno. Također želim naglasiti i rješenja u području klimatskih politika koja bi mogla pomoći očuvanju bioraznolikosti. Dakle, dame i gospodo, privatni sektor je odgovoran i tko će platiti? Javni, javne službe, građani, ali i javne, dakle javni sektor mora ući u ovu borbu i u tom smislu trebamo uzeti u obzir poreze, osmisliti nove porezne sustave. Korištenje pesticida koji su štetni, to je nedopustivo. Moramo se u tom području postaviti vrlo visoke ciljeve. Kada je riječ o deforestaciji, Europska komisija mora preuzeti dio odgovornosti i moramo voditi politike koje vode prema nultoj stopi deforestacije. Kada je riječ o odgovornosti, potrebni su nam e, mehanizmi za praćenje i za nadzor. Ne smijemo biti indiferentni kada je riječ o pitanjima koji se tiču bioraznolikosti. Hvala lijepo. U ime kluba Renew, Marija Soraya Rodriguez Ramos. Gracias, presidente. Bien, como señalar eh, los... Eh, Hvala lijepo, predsjedniče. I gospođa Evreni i gospodin Luena su lijepo rekli da smo suočeni sa doista katastrofalnom situacijom. Posljednja evaluacija a svjetska evaluacija vezana za stanje bioraznolikosti pokazala je da 66% habitata i ekosustava da su izloženi prijetnji, a 48% vrsti za koje raspolažemo podacima nestaju i sve brže nestaju i to se predvi, predviđa se da će se taj trend nastaviti u i u narednih deset godina. Dakle, radi se o pitanju koje je veoma ozbiljno mi moramo promijeniti paradigmu rada s obzirom na ono što smo do sad radili vezano za bioraznolikost. Ono što je nama od ključne važnosti jest osnažiti vezu između bioraznolikosti s jedne strane i klimatskih promjena s druge strane. Mi moramo pronaći rješenja koja će počivati na prirodi kada je riječ o bioraznolikosti, a istovremeno moramo mijenjati okolišne uvjete. Dakle, potrebno je osigurati financiranja koja će omogućiti sredstva, financijska sredstva koja će omogućiti očuvanje bioraznolikosti. Moramo mobilizirati sva privatna sredstva koja su na raspolaganju kako bismo ostvarili te ciljeve. Drugim riječima, Dosta smo radili u globalnom okviru. E, taj okvir mora biti obvezujući, on je inkluzivan i ambiciozan. Potrebno su nam sada jasni mehanizmi e, provedbe e, i nadzora i praćenja. I u tom smislu bismo trebali podnijeti amandman. A kada je riječ o korištenju tla, svakako je korištenje tla nešto što negativno utječe na bioraznolikost. Naše, e, sve što radimo, e, našu potrošnju, e, korištenje tla, dakle moramo učiniti, moramo to raditi na način da vodimo računa o očuvanju bioraznolikosti. Moramo u našoj rezoluciji naglasiti inkluzivnost i sve ove elemente o kojima sam govorio. Hvala lijepo Kolega Nisto, Hvala lijepo predsjedniče. Nije samo da smo suočeni sa krizom u području klimatskih promjena, već i sa krizom i u području bioraznolikosti. I slažem se da se s ovim izazovima trebamo uhvatiti u koštac zajedno. Činjenica jeste da probleme u području bioraznolikosti uzrokovao čovjek, ali čovjek isto tako može biti dio rješenja. rokove koje imamo, e, su, oni su vrlo, vrlo su kratki, ali taj sastanak u Kini će biti prilika e, da ukažemo na neke od ovih problema i da, i da govorimo u ime Europe. Jako e, smo zadovoljni što međuparlamentarne skupine žele da Europski parlament bude lider u ovom procesu i dobro je da imamo nove sporazum, međutim to nije dovoljno. Željeli bismo biti ambiciozni Željeli bismo imati sporazum koji je međunarodno obvezujući, željeli bismo imati ciljeve koji su globalni, a ne samo europski kada je riječ o zaštićenim područjima. Jako je važno da poboljšamo da, da, da, da se i dalje bavimo naturom 2000. i da se bavimo ponorima ugljika. Bioraznolikost nije dovoljno naglašena u agendi zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, morali bismo biti ti koji će štititi bioraznolikost, a ne biti uzrokom urušavanja bioraznolikosti. Prema znanstvenim podacima, upravo su te djelatnosti e, jedan od glavnih uzroka gubitka bioraznolikosti. I to je nešto što trebamo naglasiti u ime Europe kada dođemo na sastanak u Kini. Moramo se također boriti protiv deforestacije i kao Europska unija u tom području moramo biti progresivni, moramo biti globalni lideri i to moramo pokazati u Kini, na sastanku u Kini. Hvala lijepo. Heidi nije potpisala e, rezoluciju. Pa idemo uh, na ECR, Aleksandar Vondra. Hvala lijepo, predsjedniče. Ja mislim da je konvencija o biološkoj raznolikosti jedan od uh, sjajnih primjera koji pokazuju u kojoj mjeri ECR sudjeluje u ovom procesu. Mi smo konzervativci i vjerujemo da je očuvanje bio raznolikosti naša politička odgovornost. Mislim da je svima jasno da reagiramo na ove znanstvene podatke koji govore da je više od milijun vrsta izloženo riziku izumiranja i mislim da je ovaj sada summit jako dobra prilika da govorimo o ovim temama. Također se trebamo vratiti ciljevima iz AIĆ-a o bioraznolikosti Ukoliko ne ostvarimo ciljeve koje smo si zadali, riskiramo veliki gubitak bioreznolikosti. Tu su i neka pitanja koje se ne mogu zaobići a, za stranke, za potpisnice i za dionike. Na primjer, kako će novi ciljevi održati a, razinu ambicija da istovremeno budu dovoljno specifični i da se mogu prenijeti na rad na terenu, kako će se novi ciljevi uklopiti u obveze vezane za e, financiranje i vezane za prijenos tehnologija, onda kakve druge mehanizme, kakvi se drugi mehanizmi mogu donijeti na nacionalnoj, lokalnoj i globalnoj razini i što učiniti da konvencija o biološkoj raznolikosti ostane relevantna u kontekstu nekih novih tehnoloških promjena. Dakle, mi namjeravamo podnijeti amandman na ovaj inače sjajan tekst, nacrt teksta i nadamo se dobroj suradnji i uspješnom glasanju u prosincu. Hvala lijepo. A sada u ime Guea Silvija Modig. Hvala lijepo predsjedniče. Ja zahvaljujem svim prethodnim govornicima. Jako mi je drago da imamo podršku svih klubova. Ne možemo dovoljno naglasiti u kojoj mjeri je situacija hitna. Bioraznolikost, odnosno podaci o bioraznolikosti i o vrstama kojima prijete izumiranje su strašni. Bioraznolikost je a, podjednako, dakle nalazi se u podjednako teškoj situaciji kao i naša klima. cilj, imamo ciljeve za 2020. godinu, ali trebamo ići i on kraj toga. Nova predsjednica komisije obećala je nove mjere i nove strategije. Ali što je tu zapravo novo? Potpuno je jasno da sve što smo do sad radili nije bilo dovoljno. Potrebne su nam nove metode, nove ideje, mjerljivi ciljevi, obvezujući ciljevi i potrebna nam je također i pravna snaga. Poljoprivreda i šumarstvo također su dio ove jednadžbe. Urušavanje bioraznolikosti u mojoj zemlji je uglavnom uzrokovalo šumarstvo. Dakle, činjenica je da bi rezolucija mogla biti oštrija, mogla bi zahtijevati više. Poljoprivreda i poljoprivredne prakse se također moraju promijeniti i pomoći u rješavanju pitanja bioraznolikosti, očuvanju bioraznolikosti. Mi, između ostaloga, moramo ostvariti ciljeve Pariškog sporazuma, ali i poboljšati bioraznolikost. Stoga se nadam da će odbor Envi biti uključen u buduću reformu zajedničke poljoprivredne politike. Ako slušamo samo lobby, šumarski i poljoprivredni lobby, mi nećemo imati zajedničku poljoprivrednu politiku koja je dobra za okoliš. Hvala lijepa. Sada, hvala lijepa. Sada možemo preći na spontano javljanje za riječ e, prije nego što damo riječ komisiji.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 uništenja, razaranja i gubitka vrsti, obično se polazi od toga da se kaže da stanište za životinje i biljke jednostavno se smanjuje i nestaje, a zato se obično smatra odgovornim različite otrove pesticide ili druge otrove. Ali ono na što se najčešće zaboravlja to je djelovanje elektromagnetskih zraka. Mi imamo vrlo, vrlo točne precizna istraživanja o tome kako to zračenje šteti ali se to jednostavno ne uzima u obzir zato što su iza toga veliki, veliki ekonomski interesi. Možete to dobro promatrati kod drveća, primjerice, jako dobro. Upravo oni dijelovi koji su ozračeni, propadaju, nestaju, odumiru unutar dva, dvije do tri godine. A oni dijelovi koji nisu ozračeni, ti prežive. Ako je sve drugo identično, vrsta drveta, ista zemlja, isti uvjeti, iste klimatske uvjeti. Međutim, oni koji su izloženi tom zračenju izravno, oni propadaju i ugibaju iste stvari kod životinja. Prema tome, e, molim da se i taj razlog za odumiranje vrsti uzima, uzme u obzir kod naših tekstova. For non Evi. Evi u ime neovisnih zastupnika. Hvala. I ja sam se htjela javiti e, na temu ove rezolucije zato što smatram da je vrlo važno da se na jasna e, način čuje glas Europskog parlamenta. htjela bih eh, vas uputiti na neke dijelove rezolucije koje će se trebati ojačati. Moramo još jasnije reći da je potrebno tražiti eh, promjene u paradigmi jer znanost nam je pokazala kako postoji veza između ljudske aktivnosti i eh, E, uništavanja biološke raznolikosti i ekosustava bez presedana u povijesti. Ne možemo više uopće misliti na to da se time ne bavimo i nekako ne možemo te stvari ignorirati. Moram reći da smo potvrdili da je došlo do dramatičnih učinaka nakon e, takvog rušenja biološke raznolikosti i na ciljeve održivog razvoja. Dakle, sve što je vezano za e, glad, za vodu, za gradove i naročito za one koje su ovakve klimatske promjene još više pogodile od drugih. nevjerojatno je da milion e, životinskih vrsta da njima prijeti potpuno e, uništenje. I nemoguće je misliti da bi ova Europa prestala sa time da, da ne bi se opredijelila da, za obvezne ciljeve jer kao što su drugi kolege rekli, trebamo imati jasan program rada do 2030. godine. E, moramo imati pokazatelje uspješnosti tih politika i e, moramo omogućiti da građani mogu na ekonomski, socijalni i moralni način e, prosperirati. Hvala. Katrin Šakova ime kluba Renew. Hvala lijepa. Mislim da se svi slažemo oko onoga što se ustanovilo, a to da biološka raznolikost, e, bilo da je ona pomorska, priobalna ili kopnena, da je ona vrlo bitna za život na zemlji općenito. Svi ti e, sva ta rješenja koje se temelje na prirodi su nešto što smo čuli iz više usta zapravo da biološka raznolikost mora sama sudjelovati u tome da se borimo protiv klimatskih promjena. I trebali bismo više razmotriti zamisao o kojem govori e, Međunarodna organizacija za zaštitu prirode, a to je da jednostavno prirodi damo jednu cijenu. Govor Malo kasnije ćemo govoriti o pomorskom promesu i govorit ćemo samo o emisijama. Ali e, kakav utjecaj imaju brodski motori e, na e, ekosustav i podmorska staništa, uključujući i kada motori rade u lukama. Mislim da je ekologija nešto na čemu svaki pojedinac mora raditi. To nije samo stvar država. I e, mislim da e, svi e, mi moramo poznavati što se događa s biološkom raznovrsnosti, raznolikosti i moramo imati u školama programe da se djeca uče o prirodi i e, moramo se zapravo bolje obučiti jer će to utjecati na način na koji djelujemo na biološku raznolikost. Peter Paulus u ime e, zelenih. Hvala lijepa. Htjela bih se osvrnuti na jedno pitanje koje do sada e, nismo spomenuli. Studija Štokholmskog instituta za otpornost pokazuje da je gubitak e, biološke raznolikosti vrlo bitan. Oni su napravili studiju o granicama planeta. I vidimo da su e, dušici i fosfor i za zato odgovorni. Jer ako ta dva kemijska elementa dođu u dodir s vodom, onda ili e, sa e, tlom jednostavno one životinske i biljne vrste navikle na manje e, dušika i fosfora jednostavno se povlače, a druge vrste zauzimaju njihovo mjesto. Hvala. A mislim da se nitko više ne javlja za riječ, osim ako nismo pogriješili. E, dobro, dakle, sada onda prelazimo na predstavnika glavne uprave ENVI iz <clears throat> Europske komisije. Hvala lijepa i hvala parlamentu što je stavio na dnevni red ovo vrlo bitnu temu. Radi se o ekološkoj krizi i ta ekološka kriza dovodi u opasnost e, biosferu, dakle naše postojanje. E, pravila e, ekološke raznolikosti jedne su od tih granica planeta koje su vrlo bitne za ciklus života na Zemlji. Smatramo jednostavno da ne možemo više raditi kao i do sada. Moramo nešto s promijeniti, to nam kaže znanost. A međunarodni panel stručnjaka za klimu rekao je da ćemo um, vjerojatno izgubiti milijun vrsta na zemlji ako ništa ne napravimo. Oni su također identificirali i zašto najviše dolazi do eh, gubitka biološke raznolikosti. Dakle, zbog promjene u tlu, različite vrste onečišćenja, invazivne vrste i same klimatske promjene. Eh, prema tome moramo se pozabaviti posebno tim elementima. Eh, novoizabrana predsjednica Europske komisije govori o zelenom planu i ona jako puno e, namjerava raditi na tom planu, ali ona također govori u mjeri koja do sada nema presedana o biološkoj raznolikosti. E, klimatska promjena, e, biološka raznolikost, hrana i klimatske promjene sve su međusobno povezane i to je nešto što moramo ugraditi u politike e, svih gospodarskih sektora. Evropska unija mora napraviti nešto za očuvanje biološke raznolikosti, baš kao što se zalaže za klimu. Biološka, e, strategija biološke raznolikosti do 2030. godine uključena u zeleni plan morala bi se s jedne strane baviti vizijom Europske unije za jedan svjetski okvir, a e, naralo bi čito bi e, se to trebalo napraviti putem obveza i Europska unija bi se jasno morala angažirati na nekim elementima kako bi sačuvala biološku raznolikost jedan od problema u svim propisima vezanim za biološku raznolikost je nedostatak pokazatelja za mjerenje. Međutim, znanost napreduje i sada ima više potencijala da se definiraju e, ciljevi koji će biti mjerljivi. I mogli bismo imati ciljeve na svjetskoj razini e, baš kao što su nam stupnjevi, 1,5 stupnjeva pomogli po pitanju klime, tako moraju biti mjerljive pokazatelje i na ovom području. A drugi problem vezan za biološku raznolikost je da ga se nedovoljno uklapa u sve ostale politike. Htio bih se osvrnuti na nekoliko stvari koje je nekoliko zastupnika rekao biološka raznolikost i klima nisu e, odvojene teme, one e, međusobno utječu jedna na drugu i postoji mogućnost da se pošalje pozitivna politička poruka e, na temelju rješenja koje se baziraju na prirodi, a to može uroditi jako pozitivnim rezultatima uključujući i na sve ono što je vezano za klimatske promjene. Dakle, trebamo imati politike koje će biti primjenjive u svim sektorima i također moramo dati primjer za ono što se može napraviti uključujući i na međunarodnoj razini. I moramo također omogućiti pravednu tranziciju za sve i kada se radi o biološkoj raznolikosti. Dakle, nije to samo nešto što je vezano za fosilna goriva. To moramo vezati i za sve što je vezano za biološku raznolikost. A isto tako rekao bih da moramo poslati pozitivnu poruku. Ne možemo samo e, slati poruke o, o mogućem masovnom uništenju. Moramo jednostavno govoriti o prirodi, o ljepoti prirodi i dužnosti koju imamo da je održimo i moramo reći da ljudi trebaju paziti jer iz toga e, se, iz prirode se hrane, ona je značajna za, e, i za naše bogatstvo i za gospodarstvo. Dakle, treba vidjeti kako sprega postoji sa klimatskim promjenama, s poljoprivredom, sa šumarstvom, a sugerirao bih da se pozabavite um, otiskom biološke raznolikosti koje ima Europa, dakle da se definiraju mogući ciljevi o zaštićenim područjima i um, prirodnim eh, rezervatima, a isto tako moramo poboljšati ono što sada radimo na zaštiti šuma trebali bismo također to s jedne strane povezati s Parijskim sporazumom i klimatskim promjenama, ali Konvencija o biološkoj raznolikosti već posjeduje neke instrumente i mehanizme koje nisu e, do duše jako dobri. Međutim, možda bismo ih e, mogli samo ojačati u jačanjem nacionalnih akcijskih planova i strategija biološke raznolikosti i jednostavno da to sve dovedemo u jedan mjerljiv sustav. Isto tako, nije potrebno osnivati nove fondove kada možemo postoje, koristiti već postojeće. Kako bi, recimo, globalni ekološki fond. A u svakom slučaju mislim da prijedlog vaše rezolucije će pozitiv, biti pozitivan za ovu tematiku. Hvala lijepa. A sada e, da kažem još i e, kako ćemo dalje raditi. Rok za ulaganje amandmana je sutra u 11 sati. Na odboru UNV glasat ćemo na našem sljedećem sastanku 2. ili 3. prosinca, a planiramo da se glasa na plenarnoj sjednici u siječnju. Međutim, e, to još treba potvrditi. Paralelno radimo i na zaključcima vijeća koja bi se mogle usvojiti ili do kraja ove godine ili početkom sljedeće godine. Što znači da će ova rezolucija biti prva mogućnost, ali možda i posljedna mogućnost da parlament formalno e, usvoji stajalište o mandatu konvencije o biološkoj raznolikosti. I zato e, to e, trebamo E, uzeti u obzir. Mislim da smo završili s ovom točkom dnevnog reda, a e, za e, kratko ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. So we are going to have a joint debate for agenda items 7 to 10. Prelazimo na zajedničku raspravu o prigovorima to su zajednička rasprava na temu točaka dnevnog reda 7., 8., 9. i 10. Daću riječ zastupnicima koji su potpisali e, prijedlog rezolucije Tili Mec. Nakon toga predstavnik socijalista i nakon toga Sjepa Kajnen, a nakon toga ću dati riječ ostalim zastupnicima koji htjeli uzeti riječ. Tilimec za početak. Hvala lijepa. Danas prigovaramo na četiri genetski modificirana organizma koji se modificiraju glifosinatom i glifosatom glifozatom, dakle sa dva pesticida. E, koristim ovu raspravu da uputimo komisiji tri pitanja. Često se ne slažemo oko toga što stoji u europskim uredbama. Prvo je pitanje, slažemo li se da kada e, izrađuje odluke da komisija treba uzeti sve legitimne faktore u obzir i svu legitimne zakone. Drugo pitanje je što su za vas legitimni faktori? E, zaštita biološke raznolikosti nije e, legitimni faktor? Isto tako, zaštita od toksičnog pesticida e, za poljoprivrednike u trećim zemljama, jer to nije legitimni faktor. I očekujem da ćete mi reći da sva ta pitanja su zapravo odgovornosti trećih zemalja. Međutim, mi smo kao Ruska unija potpisali međunarodne obveze na pitanju okoliša i na pitanju zdravlja. I zato pitam komisiju, zar nije potrebno uzeti u obzir obveze na međunarodnom planu Europske unije kao što su održivi ciljevi razvoja ili Pariški sporazum prilikom donošenja odluka o GMO u ime Štovane kolegice i kolege, mi smo u ovom našem odboru, a i u plenarnom sazivu, kod svih dosadašnjih rezolucija na tu temu postigli jednu dobru, stabilnu većinu i nadam se da će to i dalje biti slučaj. Kod recimo glasanja danas poslije podne. I o produžetku i recimo za ove GMO e, proizvode kao što su dvije vrste kukuruza, soje i ostalo. Mislim da su svi oni dobili jedan dodatni gen kod tog genetičkog inženjeringa što je onda bilo toksično za neke insekte i neke larve. E, ove otpornost o kojoj mi govorimo i otpori idu prvenstveno se usmjereni prema, prema glifostatu i glifosanatu. Taj pesticid je od 2018. uglavnom zabranjen u Europskoj uniji. A glifostat znamo da je od 2015 e, da je tada znanost, e, odnosno znanstveni istraživači gleda raka su rekli da je on vjerojatno izaziva, dakle, karcinogen. A austrijska znanost i austrijska javnost apsolutno podržava te znanstvene spoznaje. I ja bih sad želio još jedan ukazati da korištenje genetički modificiranih biljki naravno dovodi i do većeg korištenja pesticida, budući da se tu naravno, kao što je uobičajeno, stvaraju veće otpornosti, veće rezistencije, a to onda dovodi do većeg e, korištenja pesticida, pa prema tome i više ostataka pesticida u našoj žetvi u svemu svim proizvodima i plodovima koje poženjamo. Prema tome, s jedne strane mi raspravljamo o zabrani različitih pesticida, a s druge strane govorimo o tome da se dozvoli uvoz različitih genetički modificiranih proizvoda, odnosno plodova i koji, za čiju proizvodnju je naravno bilo potrebno uložiti jako puno više pesticida, prema tome to je po mojom mišljenju čiste suprotnost, kontroverza jedna koju trebamo riješiti. Za GUE, Anja Hazekamp, hvala. Ponovno komisija obnavlja postojeća odobrenja i daje nova odobrenja za genetički e, modificiranu soju i pamu koji se što se smatra potpuno demokratski nelegitimiranim i povećava korištenje pesticida. Ovi genetički modificirani proizvodi zapravo su dio one razarajuće poljoprivrede koje se moramo riješiti ako želimo sadržati jedan planet koji će preživjeti na kojem možemo živjeti. A i ovaj uvoz različitih e, uvoz e, različitih GMO-a koji su bili koji su proizvedeni uz glifostat i ostale slične otvorove među pesticidima jedan veliki korak unatrag. Naime, to je logika onog prošlog stoljeća kad smo smatrali da su kemijski pesticidi i gnojiva pravo rješenje za povećanje proizvodnje hrane. Međutim, danas znamo da oni proizvode puno više problema nego koriste. I znam da je Europska komisija, da će nam ona reći da su oni obavezni izdati te dozvole, iako nikad nisu imali kvalificiranu većinu članova koja bi glasala za te proizvode. Ali Jednostavno nije istina da oni to moraju. Naravno, komisija je zakonom obvezana da e, donese odluku nakon što glasujemo u našem odboru. Međutim, u uredbi o komitologiji imamo uredbu koja omogućava komisiji da ne izda odobrenje za te GMO-ove e, ako ne postoji suglasnost država članica i suglasnost parlamenta. Isto tako komisija treba i e, nije obvezna uvijek uzeti u obzir preporuke EFCE i strogo ih poštivati, pogotovo ako te preporuke nisu uvijek kompletno znanstveno utemeljene. Prema tome, moje pitanje komisiji, da li će komisija, ako i ne bude imala kvalificiranu većinu članova koja glasa za i dalje unatoč njihovoj odluci produžavati, namjeravali produžavati odobrenje odobrenja za stavljanje na tržište različitih GMO-ova, odnosno uvoz. Sada e, kolegica je vi. Hvala. Većina naših e, genetski modificiranih biljke kod e, uvoza imaju dokazano donose recimo rezidue različitih pesticida koji su vrlo štetni. Međutim, ti ostaci kao i oni drugi koji imaju recimo sa kumulativni učinci različitih drugih herbicida koji se koriste, bili su zanemerani totalno od znanstvenog e, odbora EFSE. Naime, e, način na koji se množe se recimo prouzročiti kroz tipološku vrstu tih biljki. Pa se onda postavlja pitanje kada komisija kani ovu rupu zatvoriti u načinu evaluacije na koji EFSA prelazi tim stvarima, jer e, to jednostavno nije adekvatno. Sjerpa Petkajnen je, nije ovdje, ona bi bila sad na redu, prema tome dajemo riječ u ime Pučana Podeski kolegici Požar. Da, evo da ponovim možda neke stvari što su kolege rekle. Zadnji put kad smo raspravljali o ovoj, ovoj vrsti i ovim prigovora konkretnim, e, Pučani su imali svoje stajalište koje se nije promijenilo. Mi naime mislimo da je EFSA dala svoje preporuke i svoje procjene i da nije ničim prekoračila svoje ovlasti. Zatim smatramo da trebamo slijediti mišljenje i preporuke EFSA i zapravo što bismo mi dodali na njihove savjete znanstvene. U ovom slučaju oni nisu našli ništa e, posebno štetno kod ovih konkretno spomenutih ovdje uroda i ovih proizvoda plodova, naime, koji bi bili opasniji nego onih koji su konvencionalno i u Europi proizvedeni, a ne bez GMO-a. Mislim da bih volila ohrabriti sve svoje kolege kao i odbore da glasuju protiv prigovora, odnosno u korist e, komisijnih odluka. Nemam nikog u ime Rinjua, prema tom idemo na ECR Aleksandar Vondra. Hvala. Samo prije nekoliko minuta smo raspravljali o bioraznolikosti i tu smo bili jako sretni zato što su i znanstvene spoznaje i naše politički stavovi bili na istoj strani i imali isto gledište. Međutim, ovdje imamo velikih problema zato što znanost se i ovdje razdvaja i potpuno je uglavnom drugčija od naših pogleda na stvar. Jer vidite, mi naravno imamo različite strahove koji su vezani za naš svjetonazor, ako hoćete ideološka uvjerenja, a s druge strane mi znamo, ne smijemo zaboraviti da su zakoni o kompletni propisi o sigurnosti hrane i sve što dolazi na europsko tržište spadaju među najsigurnije na svijetu. Prema tome ne trebamo svojim često iracionalnim strahovima podljeći. E, mislim da je sve što je ovdje kazano je kazano na temelju znanstvenih spoznaja. A ako mi počnemo znanstvene spoznaje podređivati političkim e, prioritetima, onda ćemo kompletan naš regulatorni sustav ugroziti. Evo kako možemo recimo skepticizam razbiti kod onih koji su protiv cijepljenja, a pritom sustavno recimo ignoriramo E, zaključke EFSE koja tvrde da je ovi, spor, ovi tu sporni plodovi i GMO proizvodi potpuno sigurni. Ja razumijem da postoje, razumijem da postoji različite nesigurnosti, razumijem da i demokršćani i svi ostali mogu imati svoje mišljenje o tome. Međutim, mislim da dok je s jedne strane korištenje GMO-a ograničeno za hranu, Mislim da što se tiče proteinskih uroda, da je tu dosta bitno u, uvoziti upravo ove proizvode koji su genetski modificirani i mislim da je to da to apsolutno neće imati nikakav razarajući e, daljnji učinak po Europsku uniju u cijelosti. Stoga imamo svoje rezerve kod glasanja o ovim prigovorima i uopće glede tih prigovora. I nema drugih govornika. Prelazimo na komisiju. Izvolite. E, predstavnik glavne uprave za, Sante, za zdravlje. Hvala. Hvala na svim ovim komentarima. Vrlo smo pažljivo slušali sve što su rekli zastupnici. Mogu samo potvrditi da su da smo mi apsolutno se držali do, kod, kod cijeloj proceduri svih naših ovlasti koje imamo i za provedbu. Mislimo da smo se držali procedure propisane e, od A do EFSA je svoje učinila, komisija je nakon toga konzultirala javnost o svim nacrtima teksta, svi su ja, svi su komentari javnosti uzeti u obzir i već kod u EFSI, a pogotovo u komisiji. Na temelju onog pozitivnog mišljenja EFSE, komisija je izradila svoje prijedloge koje vam je dostavila i mislim u redu je da dobivamo mišljenje odbora, ali ako i to ne znači da ako nemamo mišljenje odbora, da bi EFSA onda trebala unatoč da bi komisija unatoč pozitivnom mišljenju EFSA trebala odustati od izdavanja e, dozvola, odnosno izvršavanje svoje zadaće. Jer napokon cilj svih naših propisa je takav bio da se samo sigurne stvari stavljaju na tržište Europske unije, a EFSA tvrdi da su i ovi konkretni GMO proizvodi sigurni. Zatim, s obzirom na različite intervencije vaše, moramo shvatiti jednu stvar. Odluke da se potvrdi sigurnost nekog pojedinog proizvoda ne može i biti izravno povezana sa opsegom i količinom e, uvoza iz neke treće zemlje, kao ni sa ispunjanjem međunarodnih obaveza Unije. Mi ovdje govorimo o izdavanju dozvole za pojedine individualne proizvode koje smo provjerili da su sigurni. Kako oni mogu razriješiti ti pojedini proizvodi naše međunarodne obaveze ili pitanje deforestacije, razaranja šuma, uništavanja bioraznolikosti. I nakon što smo to rekli, vidite, uvoz ovih konkretno GMO proizvoda ni u kom slučaju ne ugrožava ispunjavanje naših međunarodnih obaveza Evropske unije, kao što smo već i malo prije govorili, i da pače, ovlaštavanje dozvola za pojedine GMO proizvode ni u kom slučaju neće potkopati razvoj daljnjih europskih proteinskog bilja koje, ako bude uspješno, će nam omogućiti da smanjimo našu ovisnost o uvozima. Mi ne smijemo zaboraviti da je naš kompletan poljoprivredni sektor ovisi o tom proteinskom bilju i proteinskim usjevima, a mi moramo osigurati da to bude netaknuto i sigurno, jer postoji velika potreba za tim proizvodima unutar Evropske unije. Prema tome, cilj ovog raz, rasprave i razmišljanja ni u kom slučaju nije ugrožen uvozom tih gemova. Da pače, treba se nastaviti jer se potrošnja povećava e, za te stvari. Dakle, to ni u kom slučaju davanje tih dozvola neće potkopati ili spriječiti evropske akcije protiv deforestacije, krčenja šuma. Jer e, šta bismo htjeli, recimo mi želimo smanjiti e, smanjiti apsolutno krčenje šuma. A kako ćemo to najbolje učiniti? Ako budemo manje uvozili, a manje ćemo uvoziti tako nastavimo naš program razvoja proteinskog bilja. Vidite, upravo sa tem povećanjem potrošnje se stvara ta ovisnost i direktno se djeluje na deforestaciju. A kod ovih individualnih GMO proizvoda nema veze sa tom deforestacijom jer oni, a osim toga oni su sigurni proizvodi. EFSA je sa svojim znanstvenim odborom i svojim istraživanjem zaključila da su sigurni. Komisija je morala onda donijeti odluku i zato je odluka bila pozitivna u korist tih proizvoda. zaključno mogu samo reći, parlament je, parlamentu se da kažem, svo dužno poštovanje moram reći je E, dozvoljeno je da to je njihova dužnost da provjerava da li je komisija na pravi način koristila svoje provedbene e, ovlasti. Mi smo toga svjetni, ali isto tako mi spoznajemo taj e, sporazum i vrlo smo sigurni uvijek, uvijek smo sretni održavati jedan kontinuirani dijalog živi sa parlamentom i nadam se da će neka od ovih razmatranja komisije i neka od ovih stvari koje sam ovdje eksplicirala, razbiti različite strahove i sumnje koje su se ovdje rodili, ali i pomoći nam da provedemo našu zakonsku regulativu on, evropsku kao što je to ovaj visoki dom i ratificira prije tijekom zadnjih godina. Hvala lijepa. glasanje će biti danas poslije podne i ako budu prigovori usvojeni, Glasat će se onda ponovno o tome na plenarnom zasjedanju, na sljedećoj mini plenarnom sjednici u Briselu. A sada idemo na sljedeću temu, a to je uredba o sustavu prikupljanja podataka e, o potrošnji loživih ulja na brodovima. Riječ ću dati izvjestiteljici Juta Paulus a nakon toga izvjestiteljima u sjeni. Izvolite. Hvala lijepo. Kao prvo hvala komisiji što je e, revidirala prijedlog uredbe koji je e, zapravo već na snazi, stupio na snagu i ove godine smo počeli prikupljati prve podatke. Ja želim sve podsjetiti na ovoj dvorani da je upravo pitanje, dakle, brodarstva je uz e, zrakoplovstvo e, su sektori koji nemaju obvezujuće ciljeve glede smanjivanja opasnih emisija. A kogod je gledao jučer sve zna da je i slušao što se događalo, zna se od, od 1999. su se emisije štetne u, u, u brodarstvu povećale za 48%, a prema našim procjenama do 2050. će se za više od 200% uvećati. Prema tome, ovo je jedna vrlo važna, važna e, uredba, pogotovo zato što mi znamo da je moramo ažurirati, jer to je uredba koja govori o MRV-u, o dakle, e, nadzoru i kontroli tih emisija, a mi znamo da se do sada, ako vi nemate dovoljno podataka o tome i ne znate koliko brod konkretno tereta prevozi i sve ostale podatke koji su bitni da izračunate njegovu emisiju, ne možete izračunati niti njegov otisak e, tog broda konkretno glede CO2 emisije. Prema tome, to se sa samim E, međunarodna IMO, Međunarodna organizacija za pomorstvo, ima jedan malo drugačiji sustav od Europske unije, ali kako bi smanjili administrativne terete na brodare i vlasnike brodova, onda smo odlučili uskladiti sisteme, e, sustave za prikupljanje podataka i nadzor emisija između IMO-a i Europske unije. I pritom govorim vam da prikupljanje, napominjem, da prikupljanje podataka o emisijama ne znači još i smanjenje istih emisija, ali barem da imamo uvid i da kontroliramo. Jučer je 11.000 znanstvenika potpisalo veliku peticiju u korist e, zaštite klime i očuvanja ovog što je nam još ostalo. A osim toga vas podsjećam i na novi radni program nove komisije Ursula von der Leyen u kojoj se isto govori o tome da bi se e, i prodarstvo moralo uključiti kao i zrakoplovstvo u sustav ETS-a e trgovanja emisijama, dakle dozvoljenim kvotama za emisije, štetne emisije CO2, a prema tome mislim da bi se onda 20% tih zarada, da kažemo iz ETS sustava, trebalo koristiti konkretno za brodarski sektor i ako, ako želimo općenito ostvariti svoje klimatske ciljeve, jer s tim novcima bi mogli onda nešto učiniti na oblažavanju posljedica kod brodarstva i smanjenju njihovih CO2 emisija. Ali o ostalom će onda reći reći nešto moji kolege. Hvala, to je jedan dobar prijelaz, pa idemo sad prvo na komisiju prezentaciju, a nakon toga ćemo se vratiti i dati riječ našim izvestiteljima u smjeni. Gospođa Beatrix Jordi iz eh, Glavne uprave za klimu, imate riječ. Puno hvala, predsjedniče Veliko je zadovoljstvo biti danas u parlamentu i imati priliku da vam objasnim prijedlog o praćenju takozvana MRV uredba e, i djelomično usklađivanje sa IMO-om, odnosno sa Svjetskom pomorskom organizacijom. Evo pokazat ću vam ovo o čemu je govorila Juta Paulus malo prije na ovom prvom slajdu. Dakle, pomorski promet je vrlo važan sektor. Proći ću kroz sve ove točke koje sam iznijela na prvom slajdu. So the uh, Dakle, kontekst. Radi se o ključnom sektoru. Radi se zapravo o prometu, pomorskom prometu koji predstavlja 80% svjetske trgovine. Dakle, riječ je o impresivnoj brojci. Riječ je o tome da oni emitiraju između 2 i 3% ukupnih svjetskih emisija. i kada bi pomorski promet bio zemlja, ta zemlja bi bila šesta na svijetu po emisiji stakleničkih e, plinova. Dakle, imamo različite scenarije ovdje i ti scenariji su povezani i sa trgovinskim scenarijima koje nije tako lako predvidjeti. No svi se slažu e, da će doći do povećanja emisija koje dolaze iz pomorskog sektora. Europski brodovi posjeduju jednu trećinu trgovačke flote na svijetu, dakle to je jako puno i to je sektor koji stvara veliku ekonomsku vrijednost. Evo pokazat ću vam, vam to na malo ljepšem slajdu, ove brojke. Dakle, 36% ukupne europske trgovine, to su europske brodovi, a kada je riječ o svjetskoj trgovini, odnosno vanjskoj trgovini Evropske unije, tu se penjemo do 75%. Dakle, kontekst nekoliko riječi o kontekstu. Potrebno je donijeti hitne mjere. Dakle, pomorski promet nije uključen niti u obveze Evropske unije kada je riječ o smanjenju e, stakleničkih plinova i svi sektori moraju doprinijeti ovim naporima kako bi se postigli ciljevi Pariškog sporazuma. Evo ako smijem ponoviti ono što je već bilo rečeno. Sustav ETS-a, odnosno sustav trgovanja emisijama, zahtjeva da donesemo neke mjere. Dakle, na razini svjetske pomorske organizacije također se poziva na donošenje mjera i to počevši od 2023. godine. To uključuje naravno pripremne razgovore sa dionicima. Naravno, međunarodna razina je razina gdje se ovi napori trebaju ohrabrivati na međunarodnom tržištu i na tome radimo, no o tome ću nešto više reći kasnije. Mjerenje je jako važno zato što mjerenje nije jednako Sljedeći slajd. Neću vas zamarati sada svim detaljima indeksa Svjetske pomorske organizacije o učinkovitosti brodova i o planovima učinkovitosti brodova. Samo vam želim reći nešto o o zakonodavstvu IMO-a Dakle, sve je krenulo od 2011. godine. Svi ćete se složiti da sustav prikupljanja podataka IMOA proizlazi iz europskog sustava prikupljanja podataka. Dakle, najprije smo imali europski sustav prikupljanja podataka, a zatim je to preuzeo Pomorska svjetska organizacija. A travanj 2015. godine je jako važan datum zato što se tada uspostavio prvi cilj, imao cilj smanjenja stakleničkih plinova. I e, cilj je 50% do 2050. godinu u odnosu na 2008. godinu. I cilj je također smanjiti intenzitet ugljika. Što se tiče uredbe, mi imamo uredbu 2015 kroz 757. To je prvi dobar korak kada je riječ o prikupljanju i provjeri emisija. Ova je uredba važna zato što donosi transparentnost kada je riječ o ovim mjerama i također govori o tome kako je važno do buduće politike donositi na temelju informacija. Dakle, imamo supostojanje dvaju sustava. Europski sustav koji postoji od 2015. godine, a zatim sustav ima od 2016. godine. I u uredbi MRV imamo članak 22. stavak 3 gdje stoji kako u slučaju međunarodnog sporeza o globalnom praćenju da će komisija obnoviti ovu uredbu i uskladiti je sa međunarodnim sporazumom. Koji su ključni ciljevi? Želimo olakšati usklađenu provedbu, želimo smanjiti administrativno opterećenje te nastaviti ostvarivati ciljeve Europske uredbe, odnosno uredbe MRV. E, željela bih se e, vratiti na točku drugu, koja je jako važna i u tom kontekstu je važna e, transparentnost koja trenutačno nije baš toliko prisutna u e-mailu. Ove godine od srpnja mi smo dobili podatke od 11, dobili smo podatke od 11, preko 11.000 brodova koji um, dolaze u europske luke. Ovdje imamo procjenu učinka, tri opcije. Uzmite u obzir da smo gradili na temelju prethodne procjene učinka, dakle nismo krenuli od nulte točke. Imamo nekoliko opcija za politike, dakle prva opcija je zadržati uh, zakonodavstvo kakvo je, druga opcija je E, e, usklađivanje, ali s time da se e, zadrže glavne, načela, usklađivanje sa IMO-om i opcija treća je velika konvergencija sa IMO-om. Ono što smo odbacili jest upravljanje. Naprimjer, nismo razmatrali izmjenu samog upravljanja, jer bi to značilo da kineski brodovi koji idu prema Rotterdamu ili u Marseille ne bi bili uključeni u izvješćivanje. E, također e, smo um, e, se bavili izvješćivanjem o CO2. Dakle, to su dvije opcije koje smo odbacili. Sada ću vam nešto reći malo više i malo detaljnije o opcijama. Dakle, Mi smo apsolutno htjeli uključiti transparentnost u naše praćenje, to je ključno za naš sustav. Broj jedan, odnosno prva opcija, dakle ništa ne učiniti i zadržati to veliko opterećenje kad je riječ o izvješćivanju, to nije bila, to, to nije nešto što smo željeli pa smo se ipak odlučili za opciju dva. E sada, koje, što su važni elementi ovih a, prijedloga? Naprimjer, imamo definiciju brodarskog društva, odnosno društva, razdoblje za izvješćivanje, to je nešto što je novo. E, zatim obveze u slučaju promjene društva, onda imamo izvješćivanje koje je dobrovoljno vezano za teret koji se prenosi. To je nešto što se čini na dobrovoljnoj bazi. Onda su tu i drugi elementi kao što su područje primjene, upravljanje, transparentnost. To su oni elementi koje nismo mijenjali. Sada ću vam nešto reći tu jest, e, donijet ću vam jednu dobru vijest o izvješćivanju koje, već koristimo. Dakle, po prvi puta e, imamo podatke o emisijama, 11.600 e, brodova koji su pristali u europskim lukama. riječ je o 132 milijuna tona CO2. Mi ćemo od početka iduće godine provoditi vlastito izvješćivanje. Ali ja mislim da smo uspješno završili prvi ciklus usklađivanja. Komisija je unijela sve ove podatke u sustave Europske organizacije, Europske agencije za pomorski promet, tako da su svi ti podaci sada javno dostupni od srpnja. što nam naravno omogućuje dobru procjenu. No, naravno, više podataka ćemo dobiti u sljedećem izvješću. Dakle, govorili smo o transparentnosti sustava MRV, zaključili smo da to dobro funkcionira. Također smo zaključili da imamo E, značajniju pozornost od strane političara zahvaljujući činjenici da imamo dobre emisije. I to je sve e, jako dobro, dakle dobro praćenje je uvijek prvi korak kada donosimo, prvi važan korak kada donosimo planove ili strategije. I naravno još jedan puta naglašavam da se sve ovo, da sve ovo počiva na djelomičnom usklađivanju sa parametrima IMO-a. Hvala lijepo. A sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni, a zatim izvjestiteljici na kraju rasprave. Naravno, tu je i komisija koja vam može odgovoriti na eventualne pitanje. Počinjemo sa pučanima. Peter Lize. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, Puno hvala. Mi ovdje razgovaramo o podacima koji se prikupljaju temeljem različitih kriterija o emisijama, štetnim emisijama brodova. Naravno da to zahtjeva detaljnu raspravu o zakonodavstvu koje se predlaže, no jasno je da se postavlja pitanje što činiti sa podacima koje smo prikupili. Želimo nekakve rezultate. Ursula von der Leyen je u svojem govoru rekla da sektor pomorskog prijevoza mora odigrati važnu ulogu kada je riječ o ostvarivanju ciljeva, klimatskih ciljeva. Dakle, to je nešto o čemu moramo razgovarati. I izvješće kolegice Paulus daje nam zapravo priliku da dademo okvir toj raspravi. Pomorski sektor, odnosno pomorski promet, je za klimu pogodniji od recimo željeznice ili cestovnog prometa. Iako je važno da donesemo prikladne mjere. Također se tu postavlja pitanje i konkurentnosti, odnosno mjere koje ćemo donijeti ne smiju biti na štetu Europe. To su mjere mjere koje bi se trebalo odnositi na sve brodove koji dolaze u europske luke, a ne samo brodove koji plove pod europskom zastavom. Smanjenje emisije iz pomorskog sektora je nešto što, je, što se može ostvariti. To možda i neće biti, kao što je rekla Ursula von der Leyen, skupo. Već postoje restrikcije vezane za druge vrste prijevoza i prometa. I kao što smo čuli iz ove prezentacije, javnost je zainteresirana. Pomorski promet jest područje u kojem se očekuju, očekuju mjere, akcije. Naravno, to su građani, građani su ti koji očekuju neke mjere. Naravno, ne trebamo samo razgovarati o tehničkim detaljima i stručnim detaljima, već treba poslati i političku poruku komisije. Trebamo jasno reći na koji način mi vidimo uključivanje pomorskog prometa u napore smanjivanja emisija. Hvala lijepo. U ime SED-a Uh, Jute Guteland. Hvala lijepo predsjedniče i zahvaljujemo gospođi Jordi iz komisije koja nam se danas pridružila i koja nam je održala izlaganja. Emisije CO2 iz pomorskog prometa u Europskoj uniji će rasti očekuje se da će rasti za 86% u odnosu na razine iz 1990. godina i to samo u Europskoj uniji. To smo čuli i od izvjestitelja i od komisija i vidjeli smo kako to izgleda na globalnoj razini, odnosno kakva su predviđanja do 2050. godine. Moglo bi doći do povećanja za čak 200%, a to je potpuno neprihvatljivo. Dakle, mi se nalazimo u srcu krize kada je riječ o klimi i sada je nužno da se svaki sektor društva uključi kako bismo ostvarili ciljeve Pariškog sporazuma. Jedan od sektora koji je uzročnik velikih emisija je zapravo nekako ispod radara i na nekakav čar magičan način je zapravo i isključen iz svega ovoga. Sve više i više zemalja traži pomoć zbog ekstremnih vremenskih prilika i traže od nas da e, pomognemo u smanjivanju klimatskih promjena. A u Europi imamo i možemo vidjeti ogromne e, brodove u europskim lukama koji emitiraju CO2 čak i kada ne plove, već su jednostavno tamo i emitiraju CO2. I to naravno e, utječe ne samo na klimu, već i na građane europskih gradova. Ja se slažem da mi kao zakon, slažem se sa Peterom da mi kao zakonodavci moramo učiniti više i to sad. ovaj sektor treba prestati biti slijepi putnik u trenutku kada svi pojačavaju svoje napore. Mi u SD-u smo ukazivali na to da nam je potrebna harmonizacija pravila IMO-a i europskog zakonodavstva. No to ne znači da bismo mi trebali smanjiti svoje standarde, mi u Evropskoj uniji. Upravo suprotno, potrebno nam je više na globalnoj razini. A ovdje imamo elemente koji bi prema našem mišljenju mogli poboljšati prijedlog komisije. Kolega je bio izvjestitelj u sjeni prije nekoliko godina i zna da je Europski parlament želi učiniti puno više i želio je da se pomorski sektor uključi u napore smanjivanja emisija. Mislim da znate i da se sjećate da smo dobivali signale od komisije kako bi trebalo koristiti MRV. Pa me sada zanima hoćemo li koristiti MRV kada je riječ o smanjivanju ciljeva emisija za pomorski sektor. Doista bih žela čuti što vi mislite o tome. Ovo nam je stvarno potrebno i mi ćemo sada u parlamentu krenuti u zakonodavni proces vezano za ovaj prijedlog. Pa me zanima kako vi vidite vezu između MRV-a i konkretnih ciljeva smanjenja emisije za Europu. Smatrate li da je sada dobar trenutak da napokon uključimo emisije iz pomorskog sektora u europske napore općenitog smanjivanja emisija i je li MRV dobar, dobra podloga za prijedlog smanjivanja emisija u pomorskom sektoru? Hvala lijepo. U ime Renewa, Katrin Hvala predsjedniče. Prije svega, moramo konstatirati da se Sektor, sektor pomorskog prometa mobilizira, da se aktivira kako bi smanjili emisije stakleničkih plinova i to je dobro. E sad ovo pitanje MRV-a, to je vrlo tehničko pitanje počinjemo se njime baviti u ovoj kući. A s druge strane dolaze nova izvješća stručnjaka za klimu i prema tim izvješćima e, trebali bismo ići ispod 1,5 stupnja, a umjesto 2. E, dakle, postoji jaz između zakonodavstva koji smo mi osmislili i provedbe. Mislim da bismo doista trebali biti ambiciozni i da bismo trebali zadržati visoku razinu ambicije za europski sustav kada je riječ o transparentnosti podataka i obuhvaćanju tereta svime ovime. Dakle, to je jedini način da ostvarimo naše ciljeve. Moramo izračunati energetsku učinkovitost brodova. Dakle, ja se moram vratiti na tu ideju smanjenja administrativnog opterećenja ali mislim da se ne, trebamo vratiti unatrag, unatoč tome ne trebamo se vratiti unatrag kada je riječ o razini ambicija. I 80% trgovinske razmjene ja mislim da je 80% trgovinske razmjene da se događa morskim putem, a ne 90% kao što je rekla komisija. kada je riječ o emisijskim kvotama, tu treba uzeti u obzir što se događa sa pomorskim prometom. Moramo voditi računa da brodograditelji Želimo, moramo raditi na tome da omogućimo brodograditeljima da grade takozvane zelene brodove, jer znam da danas ima puno brodograditelja koji to žele učiniti. Dakle, emisije imaju emisije, to jest pomorski promet ima značajan učinak i na, i na morsku bioraznolikost. Dakle, također, Postoji razlika eh, eh, između, situacije eh, kada je brod na mjestu u luci i kada plovi. Dakle, motori čak i kada je imobiliziran brod, oni rade. Možda ti motori ne rade sa velikim intenzitetom, ali svejedno ti motori rade i proizvode emisije. Evo, na primjer, Marsijska luka. Danas je u Marsijskoj luci su donesene neke mjere, to su mjere koje su donijeli brodograditelji, a, a to su dakle mjere koje idu u cilju smanjivanja njihovih emisija. I posljedna stvar vezana za pomorske promet je nešto što želim reći a, komisiji. Dakle, naime, postoji čitav niz drugih tema o kojima bismo mogli, o kojima bismo mogli govoriti. Na primjer, smanjenje brzine brodova. Tu su opet brodograditelji poduzeli neke mjere u smislu smanjenja brzine brodova. To bi moglo doprinijeti smanjenju emisija i takozvani green shipovi. to je sustav, dakle sustav pogona na, energiju vjetra umjesto na druge vrste energije. to bi moglo smanjiti za čak 30% emisije emisije iz brodova. Tu je također i tu je također i pitanje recikliranja brodova. Europa bi trebala imati sustav recikliranja brodova umjesto da ih šalje na drugi kraj planeta. I napokon, ja se nadam da će naš e, zeleni plan postati i plavi plan za Europu i nadam se da će uključiti sve sektore pomorskog prometa. Hvala. lijepo. A sada riječ e, ima u ime Ideja ne, za ide nema nikoga. Pa ću dati riječ svojemu Bondru i ECR-a. thank you. I think I have nothing to add. Uh, Mislim da nemam ništa posebno za dodati. Mislim da se stalno i svugdje moramo boriti protiv klimatskih promjena. Ako smo uvjereni da se radi o svjetskom problemu, onda je logično da se pomorski promet jednostavno uključi u te mjere. To sve skupa zvuči logično, te stoga nemam ništa više za dodati u odnosu na ono što smo već čuli. E, hvala. Sada predstavnik GUE, Hvala. Mislim da Evropska unija e, mora braniti svoj sustav prikupljanja podataka jer e, svjetska pomorska organizacija je e, sve više problematična u tom smislu. IMO-ovi podaci nisu transparenti i ne proučava ih i provjerava treća strana. E, međutim, MRV je preživio usklađivanje dva sustava u odnosu na prijedlog IMO. E, tim prije što IMO i daje beskorisne informacije što se tiče stvarnog načina na koje brodovi e, rade. Ono što je zaista bitno je imati podatke o prevozu tereta, jer se E, ovisno o tome koliko tereta ima e, dolazi do različitih emisija. I prema tome, bez podataka o tome koliko tereta prevozi neki brod nećemo biti u stanju znati je li on energetski učinkovit ili nije. I e, moramo tražiti da brodo vlasničke kompanije o tome govore. A zašto je sustav IMO-a e, toliko neučinkovit? Zato što su oni jednostavno e, tu e, predstavnici brodovlasničkih zemalja. I dakle treba prestati raditi u interesu brodovlasnika. Sadašnja uredba MRV morala bi se međutim svejedno poboljšati jer ona se sada samo traži da se e, izvještava o mm, emisijama CO2, ali moramo uzeti u druge emisije koje mogu biti jako e, problematične. Primjerice vezane za ukapljeni plin. U Shannonu u Irskoj situacija je vrlo loša. Naime, namjerava se dovesti ukapljeni e, plin e, proizveden e, iz Škriljevca u Irsku. I isto tako nemamo sve podatke, naime objavljuje se, se emisije po brodu, a ne po brodovlasničkoj kompaniji. Jer neće biti moguće ako nemamo podatke po kompaniji dati ispravne podatke. Naime, nećemo znati koji brodovi su u kojoj kategoriji. A isto tako postoji razlika između onih e, brodova koji su u vlasničku jedne kompanije i koje kompanije e, zapravo e, imaju i su operateri za prevoz brodovima tuđih kompanija, pa tako u primjeru jedne tvrtke razlika je sa 300 do 700 brodova. I zapravo to je puno važnije znati tko operira, dakle tko e, e, vozi te brodove, nego li tko je njihov vlasnik, jer je način voženja broda je onaj koji određuje emisije. Ja mislim da tražiti od brodovlasnika da polaže račune e, nije ispravno. Treba tražiti od onih koji dakle voze te brodove da polažu račune. I dakle uložit ću još nekoliko amandmana vezane za to. Hvala, sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. A sada e, najprije riječ ima gospođa Vajs iz Pučana. E, ja dolazim iz ponosne brodovlasničke zemlje, a to je Danska. I vrlo mi je drago da raspravljamo na ovu temu. Naime, kolega Volis je upravo naglasio da moramo ojačati e, MRV kao instrument koji će nam omogućiti da promijenimo e, utjecaj e, pomorskog sektora na klimu. Ali ono što ja u ovoj fazi dovodim u pitanje jest da ako naše brodove uključimo u sustav emisijskih kvota i ako želimo poboljšati međunarodnu eh, brodogradnju, brodarsku industriju, onda bismo možda morali osmisliti drugačiji način mjerenja ili drugačiji instrument kako bismo podrpli MRV i istovremeno pokazali da eh, su eh, brodarska poduzeća u Europi šest puta manje nepovoljna za klimu nego li e, druge e, države iz cijelog svijeta. Dakle, ja sada jednostavno dovodimo u pitanje je li ETS, dakle sustav emisijskih kvota, najbolji način da se promijeni e, situacija u pomorstvu, odnosno da brodarska industrija postane zelenijem. E, možda bi se trebalo utjecati na IMO i e, da i oni e, promjene sustav. Tim prije što sustav emisijskih kvota za sada nije još onakav kakav bi trebao biti i njega bi se također trebalo izmijeniti. Želimo li dakle ojačati brodarsku industriju Europske unije i klimu, možda bismo morali e, biti kreativniji kada osmišljamo instrument kojim ćemo to ostvariti. Isto tako je li e, informacija o teretu nešto što treba biti dobrovoljno ili obvezno. Ja mislim da je jako važno da to ne bude na dobrovoljnoj bazi, već da to treba biti obvezno i zato me e, zanima zašto komisija preporučuje da to bude e, dobro, na dobrovoljnoj vazi. To nije jako ekološki pristup. A za kraj mogu reći da mi je vrlo drago da vodimo ovu raspravu s komisijom. Sada gospodin Kopelis u ime GUE. Hvala. E, ja dolazim iz ponosne pomorske zemlje i htio bi da e, se službeno izjavim da e, IMO nije organizacija brodovlasnika, već da je to organ Ujedinjenih naroda. Pa, gospodine Bolusi, otvoren je mikrofon. Prema tome, jasno je da se treba regulirati pomorski sektor baš kao i svaki drugi sektor koji e, ima emisije. Da sustav e, IMO-a nije idealan, ali razumnije je da se pomorski sektor regulira na svjetskoj razini, a ne regionalnoj. Trebalo bi e, e, dakle proučiti pojedine aspekte puno više prije nego što počnemo s tome. S tim. A činjenica da im je predlaže sustav koji je nalik našem MRV-u. Naš MRV je bolji od IMO-a to je točno i možda bismo trebali jednostavno predložiti IMO da pređe na naš MRV sustav s tim da se objavljuju također podaci o teretu i da se e, podaci provjeravaju od strane neovisnih e, kuća. I ja mislim da treba također znati da e, postoje dva aspekta. S jedne strane su luke, a s druge strane su brodovi. Luke i tekako onečišćuju zrak e, za sve ljude koji su e, na kopnu i u osnovi ono što treba napraviti je ukloniti ugljik iz ugljični dioksid iz luka i smanjiti, odnosno elektrificirati luke, a ukloniti CO2 s brodova. Hvala. Sada predstavnice komisije ima riječ. Imate pitanja možda? Da li e, želite najprije e, odgovor komisije? Možda bi ja rađe govorila na kraju, da. A sada dajem riječ komisiji. Evo odgovora komisije. Hvala na ovim vrlo relevantnim pitanjima. Sada najprije nekoliko riječi o formalnosti. Revizija o kojoj mi danas govorimo jest revizija našeg sustava MRV o nadzoru i izvješćivanju i ona je proizlazi iz e, uredbe MRV ja sam e, ovdje, možda da sam dobar birokrat, ali svejedno e, posao mi nalože da to spomenem. I e, mi moramo s druge strane se podvrgnuti međunarodnim obvezama i zato se mi ovdje isključivo ograničavamo na one izmjene vezane e, e, za e, ono što se može predložiti i I mi pristajemo da ove stvari koje ste vi nabrojili jesu zaista bitne, ali su izvan područja primjene ove uredbe. I mi smo jako puno vremena E, proveli u raspravama i znam da je pomorski sektor vrlo važan za Europski parlament, ali važan je i za Europsku komisiju i prema smjernicama novo izabrane predsjednice komisije e, počet će se e, mjeriti svi ti pokazatelji o kojima ste vi govorili, ali zato će trebati vremena. Isto tako radi se na studijama, analizama različitih E, aspekata kao što su sustav emisijskih kvota, porezi i tako dalje. A nakon te studije utjecaja e, mi e, smo došli do zaključka da ovo što je predloženo sada nije idealan način. Mi želimo s vremenom imati dakle takav jedan postupak u pomorskom sektoru, međutim trebamo prije toga i itekako procijeniti učinak na dobar e, način. I sada je preuranjeno, a gospodin e, Lize, gospođa Guteland, gospođa Šabo, gospodin Volis su svi o tome govorili. Sada nešto o teretu. Dakle, IMO e, uopće ne traži izvještavanje o teretu. Oni imaju čistu tonažu kao podatke. Mi eh, u EU tražimo da se eh, spomene koliki se teret prevozi, ali smo se odlučili na dobrovoljnoj bazi. S jedne strane, jer smo čuli od svih da to povećava administrativno opterećenje, a s druge strane E, čuli smo da se na taj način neće stimulirati energetska učinkovitost i ponašanje zato što preostali parametri energetske učinkovitosti daju i dalje smislene informacije. Međutim, e, uviđamo da bi se sa podacima o teretu više saznalo o e, otisku ugljika i učinkovitosti brodova, pa zato želimo nastaviti prikupljati te vrste informacije. E, gospođa Šabo je govorila o potrošnji goriva i o ugljičnom dioksidu u lukama. Moram reći dakle, da je e, to e, uključeno u naš prijedlog. I E, također ovo što se zove e, Spirit Action. To je nešto za što se zalaže velik broj e, vas kao zastupnika, velik broj država, a i brodarska industrija. I sljedeći tjedan će se organizirati sastanak u IMO-u, a Europska unija će podržati te mjere Dakle, sve ono što je vezano za brzinu, a i druge mjere koje bi ćemo podržati, koje bi se mogla smanjiti e, emisije stakleničkih plinova. Hvala, vam sada dajem riječ izvjestiteljici kako bi zaključila ovu raspravu. Hvala lijepa i hvala svima što su sudjelovali u raspravi. I sada za kraj te rasprave želim e, zahvaliti svima koji su njoj sudjelovati i poručiti gospodinu Lizeu da naravno da moramo imati nediskriminatorne mjere. Naravno da se mjere ne mogu primjenjivati niti samo na određene brodovlasnike, niti samo za određene brodove. Svi se moraju podvrgavati tim pravilima drago mi je da je velik broj vas govorio o tome da zaista moramo raditi na tome da se smanje emisije, a ne samo da ih brojimo i mjerimo. Razočarana sam da komisija kaže da, ali prema MRV-u moramo samo mjeriti emisije jer je to prvi korak, a uvodne odredbe e, spominju smanjenje emisija. Prije više od 11 godina Evropa je prošla kroz financijsku krizu i mi smo morali izraditi čitav niz pravila kako bismo spasili naš financijski sustav. Moram reći da sam razočarana da ne radimo ništa kako bismo spasili naš klimatski sustav. Jer e, ovdje jednostavno E, imamo razno razne zakone i propise koje se donose, ali trebamo nešto sada zaista i učiniti kako bismo smanjili emisije. Što se tiče procjena učinka, govori se o cijeni emisijskih kvota, a sada je cijena zapravo u okviru E, tih zadanih parametara i to bismo sada mogli iskoristiti jer više uopće ne govorimo o tome koliki bi raspon cijene ETS-a trebao biti. A e, Smatra se da kada bismo to uzeli u obzir, onda bi kilogram banana stajao manje od jednog centa više. I ne mislim da bi se iz tog razloga prešlo sa prevoz banana brodovima na prevoz banana cestovnom prometu. Zaista e, mislim da to nije e, nešto što bi se dogodilo. Nadalje, emisije u lukama. To je vrlo važna tema, naročito u gradovima e, gdje se zabranilo korištenje dizel automobila zbog um, dušikovih oksida. A nakon što su se zabranila uh, dizel, uh, uh, dizel automobili, kvaliteta zraka nije se promijenila zato što i postoje emisije brodova. E, I isto tako što se tiče e, brodova, odnosno luka koji bi trebali više koristiti struju. E, trebalo bismo mi stvoriti potrebu jer luke neće e, investirati u to ako brodovi to ne budu tražili. Nadalje, jučer na sastanku odbora ITRE e, smo govorili o određenim aspektima koje ćemo također uključiti u ovu u budućnosti. Gospodin Jodi je nešto govorio o mjerama vezanim za IMO. Bila sam u Londonu na sastanku IMO-a i razgovarala sam s nekim članovima IMO-a ili pak rade studije, izrađuju studije za IMO-a. Točno je da je IMO agencija Ujedinjenih naroda. Međutim, istovremeno ima e, neka pravila koja su kako da kažem, koje su me iznenadila. Primjerice, e, pet najvećih brodovlasničkih država e, imaju više od 50% brodova i odnosno 50% glasova i one mogu blokirati zato što donošenje odluka zbog toga oni jednostavno ne dolaze na sastanke i umjesto države oni šalju predstavnike brodovlasničkih kompanija koje su registrirane u njima. I zbog toga nije ni čudo da se ne donose progresivne mjere na IMO zato što e, brodovlasničke kompanije u ime država kažu da se neke stvari ne smiju promijeniti zato što se više ne bi prevozilo more primjerice e, iz Brazila u Europu ili iz Europe u Kinu, što je samo po sebi nešto se može dovesti u pitanje. Ja se nadam inače da će Europska unija tražiti da se radi na pitanjima brzine, jer kao što je rekla gospođa Šabo, brzina dovodi do problema buke, a buka uništava biološku raznolikost u moru. Htjela bih također da se uvedu obvezni ciljevi kao što ih je ranije predložio Luksemburg ove godine. Oni su rekli i IMO traže da se do 2030. E, smanji za 30% E, taj e, emisije i mislim da to jednostavno treba pretočiti u nešto što je obvezno. E, prošlog tjedna bila sam u Rotterdamu da proučavam ova pitanja, a i brodovlasnici su mi rekli da je MRV je traži od nas da izvještavamo koliko robe prevozimo. Ali na, to za nas nije nikakav problem. Oni naravno da znaju e, da koliko tereta prevoze. Prema tome, jednostavno upisati još jednu brojku, to za njih nije problem. Jer oni tu brojku već znaju, barem su mi tako rekli. Hvala na ovoj razmjeni gledišta i e, bit će mi drago da sada pripremim prijedlog izvješća i e, drago će mi biti primiti vaše amandmane, a e, bit će mi drago da podržavate sve ove mjere za koje smo kolektivno ustanovili da želimo da uđu u e, to izvješće. Hvala. Dobro. Ovo je bila prva rasprava o ovom temi, odnosno ovom našem nacrtu mišljenja, ali razmatramo nacrt izvješća u veljaču, u ožujku ističe rok za amandmane i predviđamo glasanje za svibanj. A onda prelazimo sada na sljedeću temu, to je nezakonita trgovina kućnim ljubimcima u Europskoj uniji. I riječ je o jednom usmenom pitanju. Pa riječ dajem Stanislavu Polčaku u ime Pučana. Izvolite. Hvala lijepo. Ja ću pokušati biti kratak jer znam da u 12 sati imamo e, ovu svečanu ceremoniju. Dakle, Europski parlament je učinio jako puno za životinje u Europi. Međutim, ima naravno još uvijek puno toga što se može učiniti i bolje i popraviti. U Europskoj uniji postoji velike raspon različitih vrsta ilegalne trgovine prodaje kućnih ljubimaca. I to, pazite, ta ilegalna prodaja, ta ilegalna trgovina može biti kad kad je vrlo, vrlo lukrativna jer, ali postoje vrlo velike razlike u standardima što se tiče e, blagostanja životinja u različitim zemljama. A onda imate i različite cijene kod recimo životinje što dovodi do maksimalne zarade ilegalnih trgovaca. Dakle, e, kućni ljubimci se transportiraju, prevoze po svim državama, a kad kada E, mačke i psi doživljavaju pritom vrlo, vrlo teške stvari. Ja sam vidio osobno neke od tih operacija ilegalnog e, prebacivanja i tih kućnih ljubimaca i to zahvaljujući recimo investigacijskim novinarima sam to uspio vidjeti i donekle steći uvid kako to izgleda. Dakle, ove grozne prilike za životinje se ne odnose samo na njihov način držanja i gdje konkretno stanuju i kako ih se brinu za njima, nego i nije sad riječ samo o dobrobiti životinja kad se brinemo za njih, nego je riječ isto tako o narušavanju našeg jedinstvenog tržišta, plaćanju poreza na velike profite katkad i druge oblike i zatim ugrožavanje javnog zdravstva i svašta drugo što se E, javnog zdravlja što se može tu dogoditi. Nažalost, ljudi znaju puno premalo o tim ilegalnim uzgojima, prodaji i prebacu životinja po EU. uniji. Da bi se protiv toga borili, trebamo ići sa jednim sustavnim rješenjima, prvi korak bi bila registracija svih mačaka i pasa i ostalih životinja kućnih ljubimaca. Zatim, trebamo pozvati komisiju da hitno kroz delegirane akte i ovlasti sastavi jedan prijedlog od teksta o tim metodama na koji način bi se mogle svi kućni ljubimci, pogotovo psi i mačke, registrirati u europskim bazama podataka i to na, razini čitave unije. Jer e, takva jedna baza podataka mora biti naravno interoperabilna. Kao što recimo se između e, putovnica za kućne ljubimce dakle dozvola je za životinje da se mogu prebacivati po zemljama Europske unije i te zajedničke baze podataka u kojoj su svi registrirani također mora biti jedna interaktivna veza. Hvala lijepa. Kolega Podik za socijaldemokrate. Kolegica Sporek, pardon. Hvala lijepo. Zaštita našeg jedinstvenog unutarnjeg tržišta u Europskoj uniji od negativnih posljedica ilegalnih trgovine kućnim ljubimcima kao i s druge strane zaštita e, dobrobiti životinja treba biti jedan od naših prioriteta. Nacrt teksta za rezoluciju koju smo pripremili prilično je obsežan. Pozivamo komisiju da predloži puno strože pravila glede identifikacije i registracije pasa i mačaka kako bi se borili protiv ilegalne trgovine. Sustav za tu e, registraciju treba biti e, interaktivni međupovezan među zemljama članicama. Također, trebamo se pozabaviti i internetskom prodajom i ilegalnom prodajom kućnih ljubimaca jer to je više od dvije trećine te ilegalne prodaje. Zatim, tražimo od komisije da napravi jedan, da, dakle, sastavi jedan akcijski plan koji bi za borbu protiv takve ilegalne trgovine u svim zemljama Europske unije trebamo bolju suradnju između svih pravosudnih i policijskih dakle tijela koji se bave kaznenim progonom istih. Treba nam bolja edukacija za sve službenike policije, treba nam javna kampanja da dignemo razinu svijet potencijalnih klijenata i kupaca. I mislim da trebamo dati prijedlog da ojačamo sve tekstove koje imamo do sada o tome. Mi trebamo vidjeti gdje bi našli dodatne financijske resurse za takve akcije. A osim toga moramo odrediti vrlo jasan i strog rok za komisiju da iznađe takav akcijski plan i izađe na svjetlo dana sa svojim prijedlozima. Zatim moramo e, pojačati i kontrolu za online trgovinu. Jer e, s jedne strane naravno mi moramo zaštititi, kao što smo rekli, prava životinje, njihovu dobrobit, a s druge strane i naše tržište. Hvala. Sljedeći je za u ime kolega Martin Hojzek. Hvala Za mene je ovo jedna vrlo posebna tema jer prošle godine sam radio na dobrobiti životinja i tom dosjeu, a ovo je direktno vezano za to. Ja dolazim iz države koja je zapravo najveći izvor za različite ilegalno uzgojene prodane štence i pogotovo rasne pse u Europi, a to je Slovačka. Mislim da sam posebno sretan što se komisija i parlament napokon prihvaćaju ove teme. Jer nije ovo riječ samo o životinskoj dobrobiti, nego je u pitanju ljudsko zdravlje, kao što znamo. Jer e, u ilegalnoj trgovini i prevozu tih e, e, životinje se mogu mnoge bakterije i opasni uzročnici bolesti za ljude prenijeti. A osim toga je to borba protiv ilegalnog kriminala, jer oni su uglavnom dio, dio organiziranog kriminala, ti ilegalni trgovci. I na kraju to je zaštita našeg unutarnjeg tržišta, pogotovo poštenih i fer i jednakih tržišnih uvjeta. Pogotovo kad se recimo borimo i protiv online trgovine, ilegalne trgovine životinjama. Mi u EU imamo jedan divan instrument koji možemo na dobar način primijeniti. Naime, e, moramo povezati e, registraciju svih životinja kućnih ljubimaca među svim državama u jednu sveeuropsku bazu podataka i povezati je sa platformama koje imamo. I ako to uspijemo napraviti, mi ćemo moći se dobro izboriti protiv te vrste e, ilegalne trgovine i kriminala, a da nisam pritom nikog previše opteretili dodatnom birokracijom. Jer baze podataka i sistem registracije i čipiranja životinja već postoje u nacionalnim zemljama članicama. I sad se nadam da će nakon ovog našeg teksta E, napokon uslijediti konkretna akcija i od strane komisije i vijeća. Hvala. E, kolegica kolegica za Zelane. Hvala. Uzgoj paca i mačaka cvate u Europi, ali pogotovo se neregulirano ilegalno prodaju te životinje. Već procjenjujemo da je 60 milijuna pasa i 64 milijuna mačaka u Europskoj uniji registrirano. Nažalost, e, mi zapravo koliko god to bila dobra registracija još uvijek nije kompletna zato što ima jako puno životinja koje nisu registrane, a onda imamo potpunu neusklađenost i nepovezanost između čak unutar zemalja članica, između različitih regija nisu povezani e, registri životinja, pogotovo među drugim državama Europske unije. A upravo zbog te jedne nepovezanosti i nereguliranosti na taj način cvate ilegalna trgovina tim životinjama koja predstavlja prijetnju i po širu e, zdravlje društva, zatim u veliku opasnost za općenito odgovorno držanje kućnih ljubimaca, a onda dalje ugrožava i naše tržište i prihode i porez i tako dalje. Zbog toga, mislim, pozivamo komisiju da izradi prijedlog za jedan kompatibilan i međupovezan sustav registracije kućnih ljubimaca u zemljama članicama. Ali išla bi i dalje i tražila jednu obaveznu identifikaciju i registraciju pasa i mačaka koju trebaju i prodavači izvršiti, barem prije nego što se vlasništvo prenese po prvi puta od uzgajivača ili trgovca, uzgajivača ili trgovca preuzeo od uzgajivača na nekog kasnijeg vlasnika ili kupca. E, zatim radujem se nastavku rada sa izvjestiteljima sjeni iz ostalih klubova kako bi smo jačali naše mjere na ovom području. Hvala za ide, Anika Brun. Dakle, trgovanje domaćim životinjama u Europskoj uniji ima mnoge ekonomske posljedice. Posljedice za vlasnike životinja, posljedice za životinje koje su u neprihvatljivim uvjetima. No tu su i zdravstvene posljedice budući da se šire bolesti kao što je bjesnilo ili neke druge. E, dakle, slobodno trgovanje, to slobodno kretanje roba i osoba je pravi uzrok e, ovog fenomena. Dolazi do dumpinga domaćim životinjama gdje je cijena, gdje se cijena domaćeg životinja ili cijena uzgoja sve više i više smanjuje. Tu imamo i falsifikaciju, odnosno krivotvorenje putovnica životinja, a to se događa osobito u istočnim zemljama. Trebamo osuđivati one koji krivotvore putovnice. Moramo također ograničiti broj putovnica koje se dodjeljuju uzgajivačima koji nisu profesionalni. Također trebamo odbiti koncept uzgoja u, uzgoja u velikim omjerima. To je zapravo prava mučionica za životinje. prodaja domaćih životinja, to jest ljudsko, kućnih ljubimaca online je također nešto što bi trebalo regulirati. Tu treba osigurati reguliran okvir. E, kolegica Agnješka za ECR. Hvala lijepo. Štovane kolegice i kolege. Evropski Konzervativci su vrlo zadovoljni ovim prijedlogom rezolucije o vezi ilegalne trgovine kućnim ljubimcima u Europskoj uniji. Ja vas podsjećam da je ECR u prošlosti 2018. konkretno već predložila jedan svoj nacrt rezolucija o kojem se nažalost nije glasalo. I jako mi je drago da se onda u ovom mandatu nastavlja rad na ovom dosjeu i nadam se da ćemo biti učinkovitiji nego što smo bili u prošlom sazivu. Ilegalna trgovina sa kućnim ljubimcima i uz životinjama za uzgoj i tako dalje je potpuno neregulirana, a to dovodi do teških patnji e, samih životinja. Evo tu posebno mislim na internetsku prodaju i ilegalnu trgovinu kućnim ljubimcima, a osim toga se to vrlo loše odražava na naše zajedničko unutarnje tržište. Ne plaćaju se porezi, krše se propisi poštene tržišne konkurencije, narušava se naše tržište i mnogi druge se propisi još krše a u pitanju je naravno kriminalna djelatnost. Ja osim toga podsjećam da se u ovom sadašnjem tekstu ponavljaju mnoge stvari iz onog našeg nacrta teksta iz 2018. I da se ovdje podsjeća da komisija mora delegiranim aktima mnoge stvari provesti kako bi i pogotovo mora naravno osigurati da se povežu nacionalne baze podataka sa registrima pasa i mačaka i da se moraju uzeti u obzir i akcijski E, planovi koji postoje nacionalni napraviti jedne sve evropski akcijski plan. Zatim treba pojačati kontrolu cijepljenja životinja i to bi se to sve postiglo moramo imati bolju suradnju među zemljama članicama i jaču kontrolu. Ja ću naravno podnijeti različite amandmane u ime našeg kluba zastupnika jer nam je jako stalo da se ovaj nacrt rezolucije, da ovaj tekst rezolucije na kraju bude maksimalno dobar i nadam se plodonosnoj i dobroj suradnji dalje sa ostalim izvjestiteljima u Sijenu. Hvala. Za Anja Hasnikam za GUE. Hvala lijepo. Ovdje je već kazano da ilegalna trgovina životinjama, u to spada naravno i ilegalna trgovina kućnim ljubimcima, da je to jedna od najlukrativnijih ilegalnih djelatnosti e, trgovine u Europi. Ja bi ovdje posebno govorila o ilegalnoj trgovini malim muškim e, psima. Oni se najčešće dovode iz istočne Europe u zapadnu Europu. To je za njih vrlo bolno i vrlo teško jer mnoge životinje obole i uginu tijekom prijevoza, a njih se puno prerano odvaja od njihove majke i to bolesne dovodi u zapadnu Europu. Jako puno njih završava u Nizozemskoj gdje se oni onda online kanalima nude na prodaju. E, dobar dio tih životinja, da ne kažem uvjerljiva većina, nisi ni cijepljenja ili barem ne cijepljena kako treba. Prema tome, može se dogoditi da donesu čak i uzročnike E, bjesnila sa sobom, ali i čitavog niza drugih životinja. Naravno da se kućni ljubimci takve životinje moraju čipirati i registrirati, a pogotovo prije nego što životinje prelaze granicu. Međutim, uglavnom se ilegalni trgovci trgovina to ne radi i oni se ilegalno prebacuju u druge zemlje. Stoga mi tražimo da se obaveza čipiranja jako strogo provede i da se na čipu točno piše ko je uzgojio životinju, gdje je životinja okočena, primjerice psi, ko je trgovao životinjama i kamo su one išle dalje. Da se isto tako unutra unosi podaci o e, cijepljenju. Evo ja recimo se sjetim i mnogih groznih situacija iz Europe. U Španjolskoj su imali jako puno slučajeva otkrivanja takvih lanaca, prokrijumčarenih životinja i puno, puno opasnih stvari koje su se razvile. Ali vidite, e, čuli smo i da grozne stvari, da recimo ljudi jednostavno stare životinje ubiju i zamijene ih nekim novim ilegalno kupljenim recimo lovačkim psom i ne razmišljaju puno o tome kakva je životinja došla i kako nije. Prema tome, mislim da bi u ovoj rezoluciji trebali isto insistirati na jačem kaznenom progonu ilegalnih trgovaca, na jačoj edukaciji policijskih službi da bi znale bolje tu djelovati, a onda pogotovo se trebamo usmjeriti recimo na krijumčarenje e, rasnih vrsti koje je danas u cvatu iz Istočne Europe, primjerice različitih vrsti hrtova, skupocjenih hrtova u Španjolskoj i tako dalje. Hvala lijepo, sada nemamo baš puno vremena, ali sada dajemo riječ predstavnicu komisije na tri minute. Hvala lijepo. Evo, s obzirom da nemamo puno vremena, ja ću biti što je moguće kratka. Vrlo sam sretna što sam ovdje danas da vas upoznam sa onim šta radi naša glavna uprava Sante sa ovim važnim temom. Da počnem sa onim čisto legislativnim aspektom. Vi ste pozvali na to da se refit, dakle obnova i revizija teksta izvrši na onu direktivu 92 eh, 65 koja se bavi sa komercijalnom trgovinom i komercijalnim prevozom kućnih ljubimaca po Europi. I želite njihovu refit, dakle u okviru programa refit reviziju. I zatim u vezi sa uredbom 506 i 2013 koja se odnosi na da dobrobit životinja i koja se primjenjuje od travnja i tražite dakle da se te povežu i ažuriraju ti pravni akti. E, zato imamo i uredbu 567 iz 2013. koja je povezana sa nekomercijalnim prebacivanjem i transportom životinja i koja je bila zapravo temelj da se napravi kasnija uredba o e, dobrobiti životinja. Komisija na temelju ovih navedenih pravnih akata ima mogućnost da preko delegiranih akata revidira ove uredbe koje bi onda bile dovršene i stupile na snagu proljeće 2021. Evo da vam kažem na početku da na imamo, dakle, naš zakon o dobrobiti životinja daje kompletno obvezujuće o e, recimo registre koji se odnose i za mačke i za pse. Osim toga, imamo i nove elemente koje smo uveli, a to je obavezna registracija svih prevoznika životinja, kao i kompletna obaveza vođenja dokumentacije o prijevozu svih tih životinja, zatim među po, međupovezanost između tih registriranih dokumenata i baza podataka u svim državama Europske unije da bi se mogle pratiti prekogranična kretanja. Također, mi imamo i registraciju, obaveznu registraciju svih životinja u svim skloništima i životinskim utočištima i tako dalje. Kao što vidite, jako puno toga smo poduzeli, novih mjera poduzeli da popravimo registraciju, kompatibilnost nacionalnih baza podataka i njihovu razmjenjivost i međupovezanost. Također e, se pojačala kontrola ne samo trgovcima nego i uzgajivačima, naravno i svakoj vrsti prodaje. I sada spremamo novi delegirani akt koji bi predvidio i kompletno kompatibilne sustave za identifikaciju i registraciju životinja u bazama podataka zemalja članica koje bi bile kompletno međupovezane. Ali prije nego što u to uđemo, morat ćemo provesti jednu procjenu učinka da pokažemo između ostalog da li postoji e, neki koliko je dodana vrijednost tog sustava nadzora i u kojoj mjeri bi s time se mogli suzbiti ilegalnu trgovinu e, kućnim ljubimcima. U vezi sa provedbom, koja je ovdje isto više puta spomenuta, mogu vam samo reći da mi surađujemo sa zemljama članicama kao i svim dionicima na čitavom nizu područja. Da počnem sa sa uredbom o službenoj kontroli koja je koordiniranu akciju pokrenula još 2013. i u kojoj, zahvaljujući kojem se akciji kontrolira online prodaja pogotovo različitih e, rasnih pasa. Ja bih vas lijepo molila da pređete na zaključke. Dakle, ja sam govorila o provedbi. Zbog vremena, naravno. Molim vas da pređete na zaključke. Da, hvala. Moj zaključak je da smo već e, predložili čitav niz mjera na području e, zaštite i bolje veće dobrobite životinja i sad radimo u uskoj suradnji sa zemljama članicama kako bi proveli ne samo provedbu postojećih zakona i to ne samo na području E, nadzora transporta životinja, nego i kompletno nadzor edukacije recimo policijskih službenika, tu govorimo, radimo na tome od 2016. recimo. I organizirali smo više od 36 seminara od tada za različite policajce koji se bave time u zemljama članicama. I, dakle, mi činimo sve što možemo. A dakle, ovo tretiram sad zaključcima vašeg. Poslije podne ćemo glasovati o usmenom pitanju. Što se tiče amandmana za rezoluciju, to je 12. studeni u 11. a glasat ćemo na plenarnom zasjedanju u siječnju, no to će se tek trebati potvrditi. A sada krećemo na posljednju točku dnevnog reda prije svečanosti potpisivanja EMAS-a. Dakle, Riječ je o omogućivanju digitalne transformacije na jedinstvenom digitalnom tržištu u području zdravstva i skrbi, osnaživanje građanja i stvaranje zdravijeg društva. Dajem riječ pučanima, gospodinu Arlukovicu. Hvala lijepo, predsjedniče. Ovdje je riječ o jedinstvenom digitalnom tržištu. koje bi trebalo promicati zdravlje građana, zatim ravnopravan pristup zdravstvenoj skrbi te prikladno i adekvatno korištenje digitalnih mogućnosti. Postavlja se pitanje kako komisija namjerava provesti digitalnu transformaciju u području zdravstva i skrbi. Jasno je da ne provodimo inovacije, inovacije radi. Riječ je o suradnji između europskih institucija i regija, suradnji sa školama. Želimo pokazati i ukazati na dodanu vrijednost, te naravno poboljšati organizaciju rada. Hvala. Hvala lijepo. Samo se želim ispričati gospođi Evi jer sam joj e, zaboravio dati riječ u prethodnoj raspravi kao nezavisni zastupnik. Niste mi bili na popisu, ja se ispričavam. Vraćamo se sadašnjoj raspravi. A, gospođa Serdas, SID. Hvala lijepo predsjedniče. U ovom trenutku područje zdravstva i skrbi i zdravstvena, zdravstvena zaštita u Europskoj uniji i u različitim državama Europske unije suočene je sa mnogim izazovima. Građani žive sve više sve, sve dulje i dulje, a, glavni uzrok smrti su neprenosive bolesti. Naravno da je to izazov za zdravstveni sustav i u tom smislu trebamo razmisliti na koji način možemo digitalnu transformaciju uključiti u potrebe građana, dakle u području zdravstva i skrbi. Digitalna transformacija je važna. Trebamo i, i, korištenje zapravo digitalnih alata u području zdravstva i skrbi razlikuje se jako puno od države do države. Ovi podaci mogu biti i zdravstveni podaci i imaju veliki potencijal i mogli bi biti dobra podloga za donošenje novih politika, za bolje razumijevanje bolesti, za rano identificiranje prijetnji javnom zdravlju. Pristup podacima se treba zajamčiti, a u tom smislu treba govoriti o kibernetičkoj sigurnosti, svakako treba otkloniti sve rizike rizike nedozvoljenih pristupa osobnim podacima. I naravno ne zaboravimo praćenje i nadzor sve u okviru opće uredbe o zaštiti podataka. Moramo osigurati interoperabilnost između registara i jako je važno dijeliti dobre prakse kao i osigurati osposobljavanje za zdravstveno osoblje. I naravno, važno je pružiti im dobre kompetencije i kvalifikacije za digitalnu transformaciju. Instrumenti digitalnog zdravstvenog sustava omogućavaju da se bolje brinemo o građanima, Postoji tu i potencijal e, da promičemo e, zdrave navike i strategije, zatim e, jako je važno osigurati dakle, pristup, poboljšanje kvalifikacija i također smatramo da bi ove preporuke trebale biti uključene u prijedlog za europski prostor zdravstvene skrbi. Hvala lijepo u ime u ime e, Renewa, Frederik Ries. Hvala lijepo, predsjedniče. Po drugi puta razmatramo ovaj prijedlog. E, dakle, nažalost, nismo zbog izbora mogli glasovati o ovom prijedlogu na plenarnom zasjedanju, ali još jedanput puta želimo naglasiti ono što nas brine i naše poruke. Dakle, moramo imati strategiju koja će biti europska strategija za digitalnu transformaciju zdravstvene skrbi. Dakle, kada je riječ o zdravstvenom osoblju, riječ je o tome da da mogu biti u mogućnosti e, mjeriti e, stopu glikemije kod e, pacijenta, zatim da mogu pratiti pacijente koji imaju kognitivnih poteškoća. Dakle, radi se o potencijalima koji su doista ne, nesagledivi i u tom smislu prijedlozi komisije u svakom slučaju idu u dobrom smjeru. Mi smo u našoj rezoluciji željeli staviti naglasak na tri glavne stvari koje su nama važne svaki online sustav mora biti veoma otporan kada je riječ o informatičkoj sigurnosti i kada je riječ o tome tu smo nepokolebljivi. Drugo, trebamo promicati ove sustave i moramo promicati suradnju između država članica te zajamčiti interoperabilnost podataka zahvaljujući harmonizaciji formata što zahtijevaju od nas svi korisnici. I treće, a to je kamen temeljac, moramo osigurati osposobljavanje, temeljno osposobljavanje i profesionalno usavršavanje svih korisnika, bol, e, dakle sestara, e, liječnika i svog bolničkog osoblja. I još jedna stvar koju ću podnijeti kao amandman, trebamo razmatrati i e, etičku dimenziju te nove digitalne revolucije, odnosno postaviti si pitanje dokle algoritmi mogu ići, u kojoj mjeri možemo dopustiti donošenje odluka, a da istovremeno u to ne uključimo ljude. Dakle, pogledajmo što se događa u SAD-u. Dakle, imali smo jedan informatički, jedan informatički instrument koji je bio sastavljen na takav način da je zapravo bio rasistički nastrojen, odnosno postojale su predrasude rasističke podloge. Dakle, digitalna revolucija nam nudi jako puno mogućnosti. Mogli bismo olakšati, mogli bismo poboljšati zdravstveni sustav, poboljšati kvalitetu zdravlja građana i produljiti im život. To nam pruža ova digitalna digitalna revolucija, ali isto tako moramo biti oprezni vezano za ove teme o kojima sam govorila. Hvala lijepo. Hvala lijepo u ime zelenih Margaret Oken. U Danskoj smo imali prilično žestoku raspravu o ovom pitanju, a danas bi željela staviti naglasak na problematične elemente rasprave, zato što postoji jedan veliki liberalizam kada je riječ o ovoj temi. Naime, ovdje postoji jako veliki rizik. Naime, kada govorimo o digitalnom prostoru u području zdravstva i skrbi. Dakle, postoji zapravo rizik takozvane telemedicine, a to nije dobra ideja. Naime, postoji jako puno inteligentnih stvari koje možemo učiniti sa ovim sustavom, ali ono što nije dobro jest udaljiti liječnika od pacijenta. Dakle, ne smijemo medicinu učiniti potpuno podložno strojevima. Dakle, to je jedan problem, a postoji još jedan problem koji nije bio spomenut u ovoj raspravi, a meni se čini da je on veoma važan. To je pitanje digitalne nepismenosti. Čak i u bogatim zapadnim zemljama, u zemljama OECD-a, postoje ljudi koji u potpunosti su izgubljeni kada je riječ o informatici i e, moramo voditi računa da postoje tu različiti e, slojevi društva koji se ne služe informatikom i to nisu uvijek samo starije osobe, ponega su to i mlađe osobe. Dakle, ono što je jako važno jest da imamo dobro osposobljavanje kada je riječ o digitalnom svijetu. I kao pacijenti i kao liječnici moramo biti oprezni. I zaključno, moramo voditi računa o zaštiti osobnih podataka. Opća uredba o zaštiti podataka se mora u potpunosti primjenjivati, a to u ovom trenutku uopće nije slučaj. Jako daleko smo od toga. I mislim da je to doista važno, to moramo ostvariti. I moramo, dakle, prije nego što bilo što o bilo čemu ovome počnemo razgovarati, riješiti dobru primjenu opće uredbe o zaštiti podataka. Zdravstveni podaci su podaci koji, se, koji imaju najveću vrijednost u kapitalizmu, barem u zapadnom svijetu je to tako. Dakle, ako imamo usklađivanje, ako budemo imali usklađivanje zdravstvenih podataka, vjerujte mi, to nije učinjeno radi našeg zdravlja, već i radi nekih drugih ciljeva. Znate onu izreku da ne postoji, e, ne, nema, nema gratis ručka kako se na engleskom e, kaže. Dakle, ne skupljamo mi podatke samo tako. Dakle, treba biti jako, jako oprezan Dakle, svi ti lijepi sustavi koje želimo uspostaviti moraju doista biti sustavi radi dobrobiti naših građana. Evo, hvala vam što ste me saslušani, gospodine predsjedniče. Ja sam malo oštra, ali jako mi je važno da se ovi ciljevi, da se oni ostvare i da ne idemo on kraj njih. Hvala lijepo. U ime ECR-a Joana Kopčinska. Kopčinska, dziękuję przewodniczący. Mm, cyfrowe... Hvala lijepo predsjedniče digitalne tehnologije bit će sastavni dio budućeg europskog zdravstvenog sustava. Bilo da se radi o državama članicama zasebno ili o nečemu što će se uspostaviti na europskoj razini. Europski sustav zdravstvene skrbi suočen je sa mnogim izazovima u ovom trenutku. Pitanje je, je li ovo pravi trenutak da govorimo pristupu digitalnim podacima. Jest, krajnji je trenutak da počnemo razgovarati o tome. Ja se u potpunosti slažem i podupiram svaku mjeru koja omogućava siguran pristup podacima. No željela bih također eh, da ti podaci budu kvalitetniji kako bismo osigurali bolju, bolju skrb za, pacijenta i kako bismo taj pristup koji se temelji na pacijentu i koji je fokusiran na pacijenta doista bio usvojen. naravno, puno se toga može učiniti i na razini država članica i na razini Evropske unije i upravo zato podupirem tekst ove rezolucije. Također se slažem sa onime što je rečeno vezano za pristup, vezano za pristup koji se temelji i u čijem je centru pacijent. Holistički pristup je dobar pristup, osobito u svijetlu rasprave o pristupu podacima. Ta rasprava ponekad zna biti jako burna i emotivna. Bilo je riječi o kibernetičkoj sigurnosti u tom kontekstu. Dakle, ne radi se samo o pacijentu, već o svim podacima koji, koji se nalaze na internetu. Nova integrirana politika zdravstvene skrbi jako je važna. I sustavi zdravstvene skrbi svakako imaju svoje mjesto u kontekstu ove rasprave o digitalizaciji. E, također pozdravljam upućivanje na deklaraciju iz Jokojame. pa tako, govorili smo i o novoj financijskoj paradigmi u zdravstvenoj skrbi. E, to je u točki 16. Tu se spominju preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Pristup podacima je od ključne važnosti i to je ono što će zahtijevati detaljnu raspravu. Molim vas, kaže predsjednik, krenite na zaključke. Samo još minuta. Transformacija o kojoj govorimo zahtjeva od e, zdravstvenog osoblja da bude kvalificirano, da ima znanja koje su potrebna da iskoriste tu digitalnu transformaciju i da da, da, da izvuku one najbolje stvari iz toga. Poljska je uključena u inovaciju i osposobljavanje. Mi danas imamo liječnike u Poljskoj koji su koji imaju i 70 ili više godina, a koji svoje recepte pišu, odnosno izdaju digitalnim putem. Hvala lijepo. Imamo li još govornika? Ako nemamo, onda ću dati riječ komisiji. Imate otprilike minutu na raspolaganju, a zatim će nam se pridružiti predsjednik i glavni tajnik Europskog parlamenta. Hvala lijepo, predsjedniče. Hvala vam što ste mi dali riječ. Ja ću vrlo kratko govoriti. Naime, komisija je predana ostvarivanju digitalne transformacije u, u sustavima zdravstvene skrbi. To smo još rekli 2018. godine u našoj komunikaciji e, gdje je riječ o digitalnoj transformaciji na digitalnom jedinstvenom tržištu u području zdravstva i skrbi. E, Ta komunikacija je strukturirana oko tri glavna stupa. E, prvi je bolji pristup i bolji pristup zdravstvenim podacima, zatim drugi stup je poboljšanje komunikacije kada je riječ o zdravstvenoj skrbi i treći jeste poboljšanje usluga, zdravstvenih usluga. Komisija u ovom području radi u vrlo uskoj suradnji sa državama članicama i oslanja se na njih. I već smo ostvarili napredak kroz sva ova tri sektora. No komisija je svjesna i pitanja koje su još uvijek otvorene izazova pred nama i namjerava i dalje raditi na pitanjima koje su Eh, iznesena u komunikaciji zajedno sa državama članicama. Novi nova povjerenica za zdravlje nastavit će raditi na ovoj temi. Molim vas zaključite. Evo, ovime ću i zaključiti. Hvala. Hvala lijepo. Evo, na vrijeme. Sve je na vrijeme. Sada ću preći na francuski jezik. I pozdraviti gospodina predsjednika, potpredsjednika i glavnog tajnika. Ovo je najveći, dakle u najvećem odboru, ovo je danas najveći odbor Europskog parlamenta koji će se baviti u ovom sazivu okolišnim pitanjima. Dakle, došli ste u ovaj odbor kako biste potpisali obveze koje je parlament preuzeo na sebe kada je riječ o okolišnoj politici. Evo, prije službenog potpisivanja obnove politike okoliša, reći ćete nam evo što smo uspjeli zajedno učiniti članovi službe te kamo trebamo krenuti. Mi želimo povisiti svoje ambicije. Želimo imati više ambicije kada je riječ o klimi, kada je riječ o... Želimo imati više kružnog gospodarstva i mi vlastite ciljeve, ciljeve parlamenta želimo povisiti kako bismo bili na razini zadatka. Evo da ću sada riječ gospodinu predsjedniku. Hvala lijepa. E, uvaženi kolege, moramo dadati dobar primjer. Mislim da je to ono što se treba reći. I to zato što naš parlament donosi zakone za druge, traži od drugih da se dobro ponašaju. Prema tome, prirodno je da smo mi ti koji moramo dati dobar primjer. Zahvaljujem potpredsjednici Hautali i svima vama na angažmanu od e, prosinca 2007. godine parlament je uspostavio sustav upravljanja ekološkim e, auditom e, gdje zapravo na sva tri sjedišta se proučava kakav utjecaj imamo na okoliš. I dakle to e, je napravljeno za razdoblje koje teče do prosinca 2019. godine pa moramo ga ponovno sada obnoviti. Osim toga ponosni smo na rezultate revizije koje je pokazalo rezultate EMAS-a. Dakle, EMAS od 2007. godine je prerastao u jedan od najzrelijih i e, boljih sustava proučavanja utjecaja na okoliš i upravljanja utjecajem na okoliš. E, Europski parlament je postigao izvrsne rezultate. Smanjenje od 37,7% emisija e, ugljičnih e, dioksida od 2018. odnosno 2017. godinu. Bolje odnosno manje korištenje plina i električne energije, više se koriste obnovljive izvori energije. U odnosu na 2006. godinu za 60% se smanjio korištenje papira. E, također se smanjio e, za 20% e, korištenje otpad hrane. Dakle, sve su to pozitivni rezultati, ali moramo nastaviti. Uz pomoć Europskog parlamenta trenutno se razmjenjuju poznavanja sa, na tu temu s nacionalnim parlamentima, jer oni sada uvode također tako jedno ekološko upravljanje i e, mi smo sa EMAS-om zaista postali e, referentna točka ne samo na europskoj razini, već i na nacionalnim razinama. 16. rujna 2019. godine kao što znate predsjedništvo parlamenta je usvojilo nove propise. E, nastavljamo s registracijom EMAS-a i e, imamo sada jedan ekološki pristup koji se stalno poboljšava. Uvjeren sam da ćemo s tom novom politikom, e, ekološkom politikom, dati novi zamah mnogim ekološkim uslugama koje pružamo, a isto tako to će nam omogućiti, kao što sam na početku govorila, da mi u praksi provodimo ono što tražimo od drugih i dakle da budemo da budemo primjer drugima. Naš imamo samo jedan planet i prema tome svi moramo raditi na tome i tom prilikom vam želim svima zahvaliti što radite na tome da imamo bolji okoliš. Hvala. Dobbiamo firmare.